Dobar dan, započnimo sa sastankom. Započemo, započet ćemo sa prvom točkom dnevnog reda i obratit ću vam se na talijanskom. Dakle, to je odobrenje zapisnika koje za danas predviđa kao najvažnije točke predstavljanje posebnog izvješća Europskog ombudsmana o Europskoj agenciji Frontex. Predviđena je i nazočnost delegacije Irskog parlamenta koja se bavi predstavkama, potom je tu točka koja se tiče može biti diskriminacije stranih lektora na talijanskim sveučilištima, te rasprave koje se tiču okoliša u Mađarskoj i Španjolskoj, te nacrti izvješća o posjetima Grčkoj. Potom su tu pitanja zbrinjavanja otpada u Francuskoj i Italiji. Te izvješće za 2013. u europskom građanstvu. Neke ovih točaka dnevnih reda znače da će s nama biti nazočni podnositelji predstavaka, to se odnosi na točke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 i 19. Ukoliko nema primjedbi na dnevni red, onako kako sam ga ilustrirala, imamo zatje za riječ, izvolite. Thank you, Hvala vam Imam primjedbu na uključenje jednog pitanja u dnevni red. Predlažem da se ono ukloni. To je točka broj 16 o posjeti Galiciji. I to je analiza radnog dokumenta. Ono što smo dobili na analizu odnosi se na nacrt izvješća od 28.10.2013. i predstavljeno je putem pisma koje je poslalo tajništvo. Tamo se veli da ćete konačnu verziju vi pripremiti, da je riječ o sintezi svih primjedbi članova izaslanstva. Kada sam obratila pažnju na taj dio dokumenta, vidjela sam da nije riječ o sintezi. Kako nam je objasnila služba za pravna pitanja, postoje različita mišljenja u opisnom dijelu izvješća koje se moraju predstaviti putem Europskog suda, ukoliko je riječ o tekstu u kojem se iznose različita mišljenja, odnosno manjinski stav. Ovdje imamo nešto sasvim drugačije. To je svojevrsna mješavina teksta koji sadrži dva dokumenta, jedno koju je predstavila većina, dva člana iza slanstva, kolega Vertman i Ždanoka, te verzija teksta koju je predložio šef izaslanstva Filip Boulon. Budući da se ove, ove izjave gospodina Bulana ne nalaze u zagradama, za one koji nisu upoznati sa tekstom nije jasno tko je što rekao. Što više, ukoliko čitate tekst, izračunala sam, imamo spominjanje gospodina Bulana 35 puta uz njegovo mišljenje, dok se naše mišljenje spominje šest puta. Negdje stoji, članovi smatraju da promijenjeno je na drugi način, te nije jasno na koga se to odnosi, budući da smo imali tri službena člana izaslanstva iz parlamenta, te tri španjolska člana izaslanstva koje se također mogu smatrati članovima. Koji su ti neki članovi koji se spominju šest puta? Koje su imena za toga kriju, možemo samo pogađati. Riječ je o mješavini dva dokumenta bez citata. Negdje gdje smo izrazili mišljenje, ono je nestalo, nema više reference na to mišljenje. Došlo do izmjene nekih riječi. Mi smo recimo napisali to trenutno postoji, a promijenjeno je u postojalo je prije i ne postoje nikakve reference. Dakle, ovo nije konačni nacrt dokumenta koji bi se trebao analizirati u odboru. Moj prijedlog je da se ova točka dnevnog reda obriše, to je točka 16 i da razmislimo što ćemo nadalje učiniti. I to Hvala vam. Želim podržati svoju kolegicu zato što sam i ja bila član te tog izaslanstva. Izvješće koje smo izradile Tatjana i ja kao i ono kolege Bulana treba uzeti i stoga napraviti jedan jedinstveni dokument. Jer ako mi kažemo Filip Bulan veli, a onda u idućem stavku kažemo Angelika Vertman i Tatjana Štanoka kažu nešto sasvim suprotno. Mislim da postoje oni dijelovi u kojima se spominju vlasti u našem izvješću, a u posljednjoj verziji ono što su vlasti izjavile jednostavno nestalo. Ovaj posjet treba odražavati ono što se dogodilo, što je rečeno, što smo vidjeli, odnosno što smo doživjeli. Ova nova verzija ne sadrži navedene dokumente, te želim podržati ono što je rekla kolegica. Dobili smo savjet pravne službe i nije prihvatljivo da predsjednik odbora odlučuje na ovaj način. Mi smo, koliko bude tako, mi ostajemo bez ikakve zaštite i želimo pravilno izvješće u skladu sa pravilima i htjela bi da ga imamo do idućeg sastanka. Hvala vam. Ja podržavam prijedlog, tražim da se on makne sa dnevnog reda kako bi se zainteresirane stranke okupile i pokušale pokušale se složiti oko onoga što se vidjelo, što se zbilja dogodilo na tom sastanku koji se održao. E, dakle, e, delegacije koje su sudjelovale zapravo nisu došle uopće do opisa nisu uopće bile u stanju sastaviti odgovarajući opis. Pa e, što se tiče e, e, odgađanja, nisam za to jer onda zapravo možemo to sve samo baciti u smeće jer neće niti biti izvještaja. Ne znam uopće zašto sudionici nisu mogli sastaviti zajedničku izjavu ili tekst koji bi išao dalje i zato upravo mislim, se to dogodilo jer članovi nisu bili u stanju sastaviti zajedničku izjavu. E, mislim, e, ne sjećam se da se to ikada dogodilo, ali ja sam protiv e, odgađanja jer onda ćemo morati krenuti od početka, za to vrijeme će već završiti i uopće saziv ovog parlamenta. Ako mislite, možemo to napraviti, ali evo ja sam vas upozorio. Imamo pravila koja se tiču većine, odnosno manjina, ona su jasna. Tri člana izaslanstva su jednaka. To znači da ako imamo većinu, da ona mora odobriti tekst. Ispričavam se, veli predsjedavajuća, ja sam ta koja je riječ? Dobro, hvala vam, veli predsjedavajuća. Imamo zahtjev četiri gospodina Bostinarova. U redu je. I gospodina Kešmena. Točka se može obrisati zbog na zahtjev većine. I prema pravilniku kada članovi izaslanstva ne postignu sporazum zato što je izvješće o misiji opis onoga što su članovi vidjeli kako bi pomoglo odboru da radi s tim povezanim točkama. Mislim da se s ovom točkom nije postupalo na odgovarajući način. I predugo radimo na ovoj temi. Uz određene razočaranja te vam želim najaviti, a to je prema pravilima moje ovlasti da mogu i odustati od e, predstavljanja izvješća. Dakle, izaslanstvo u Galiciju nije bilo u stanju pripremiti izvješće zato što njegovi članovi ne mogu postići sporazum. Osim, kad je riječ o mom dijelu posla, osim broja spominjanja gospođe Vertman ili gospodina Bulana. To je bilo sve ono što ste vi rekli u različitim dokumentima, to je učinjeno svjesno, ali ukoliko se ne slažete, a vi ste bili prisutni u izaslanstvo, ne ja, ja se trudim učiniti najbolje što mogu u skladu sa mišljenjima koje zahtjevamo. Pričavam se, ali mislim da u ovom trenutku ne možemo nastaviti. Jer ćemo na taj način ići na uštrb cilja koji želimo postići. Možemo se, možemo još raspraviti o ovom pitanju, odnosno predstavkama koje su povezane s ovom misijom, odnosno s ovom točkom dnevnog reda. Dakle, to je odluka, te možemo izbrisati ovu točku dnevnog reda. Slažete li se sa nacrtom dnevnog reda? Htio sam samo reći da je naš klub protiv bio od, odgađanja. Dakle, mi smo mi želimo da uđe zapisnik da je naš klub rekao da ne želi odgodu, samo da to uđe zapisnik. Odluka se, uzim, se prihvaća uz protivljanje EPP, u svakom slučaju briše se ova točka. Idemo dalje. Mr. Bosinaru. Gospodin Bostinaru. Htio bih izraziti svoje mišljenje. Žalostno je da nakon toliko napora ne možemo doći do sporazuma. I ja sam bio članom izaslanstva u dvije vrlo teške misije pa ipak uspjeli smo približiti stajališta i doći do sporazuma o kojem smo na koncu glasovali i od koristi od njega su imali i autori predstavke i odbor. Hvala vam, idemo dalje. Druga točka dnevnog reda, odobrenje zapisnika sastanka od 17. listopada. Usvojili smo novi novi postupak kako bismo mogli lakše odobravati zapisnike. Oni se sada distribuiraju putem internetske stranice, oni su tamo objavljeni i zanima me imate li primjedbe ili ih možemo odobriti. Mansula seduta del 17. Ja, danke schön. Um, es wurde anlässlich der Abstimmung des Berichtes zur a znači, a, što je sa misijom u Dansku? Naime, kolega iz Zelenih želio je pročitati jednu e, izjavu, ali rečeno je da je ta izjava u zapisniku, ali ja bih e, izrazila protivljenje tome jer kod nas očigledno nije to uobičajeno e, protivno mišljenju nekih kolega da se stajalište daje u pisanom obliku samo zato što netko ne može biti ovdje e, povodom glasovanja. Niko od naših kolega nikada to nije ranije tako radio, ali to onda treba tako i ostati. Zahvaljujem. Dakle, ovu izjavu možemo uključiti kao prilog zapisniku, onako kako smo je dobili. Želite da ona bude uvrštena kao prilog ti se, Mislim, ta izjava, e, želim da se ona e, izvadi od tamo, jer nije uobičajeno da se daju izjave ako netko nije prisutan u prostoriju u ovoj dvorani. Znači, ne možemo navoditi stvari koje nam padaju na pamet e, E, zato što nekome neka tema nešto znači. Znači ili ste ovdje kad se glasuje i može se nešto reći ili niste kad se glasuje. I mislim da tu ne bi smjelo biti takvih iznimaka koje se odobravaju. It was me who was brought to Ja sam e, tog jutra e, mora e, u e, bolnicu jer nisam mogao jednostavno biti tamo i e, ja nisam mogla biti zapravo zato je ta izjava bila u pisanom obliku i mislim, mislim doduše da je to očajan izvještaj i da se ne može poboljšati znači ako se zapravo moj tekst niti ne dodaje moja izjava neće imati veze i onako u redu Hvala vam. Hvala kolegici Hoken. Mislim da smo i ovo napravili na najbolji mogući način. Htjeli smo da ona bude zastupljena u tom izvješću, ali budući da to ne utječe na raspravu, kao što je sama potvrdila, tako smatramo zapisnik usvojenim uz ovu, uz ovu izmjenu, to je isključenje ove izjave. Imali drugih primjedbi? nema. Što se tiče treće točke, pozivam vas da pogledate li popis e, predstavki koja je distribuirana prošlog tjedna i do danas nismo na njih primili primjedbe ili preporuke. Dakle, popis koji se, popis se nalazi u današnjem zapisniku i smatrat ćemo da su preporuke odobrene na onaj način na koji su nam predstavljene ukoliko nema primjedbi. Kada je riječ o izvješću koje se tiče mišljenja za godišnji za godišnju kontrolu europskog eh, zakonodavstva kolege Pakšaša, on neće moći nazočiti, te će ga zamijeniti kolegica Imbrasas kod izlaganja prvog izvješća. Nemamo druge dodatke. Kolega ima riječ.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 Potpredsjednik sudjeluje na sastanku koordinatora, to je određeno pravilnikom, te će im moći postaviti to pitanje, onda će koordinatori o tome odlučivati. Dakle, pređimo na šestu točku dnevnog reda, to je naš glavni zadatak, a to je da damo glas građanima. Dakle, bavimo se predstavkom, ispričavam se, pogriješila sam. Preskočila sam jednu točku dnevnog reda. Idemo na petu točku. To je 29-godišnje izvješće o praćenju primjene prava Europske unije, onako kako sam već navela. Kolegu Paksaša će zamijeniti kolegica kojoj dajem riječ. rođe. Aš Paksas, e, Gospodin Paksas, naš kolega, nije mogao biti ovdje danas. E, on je na putu za Brisel i u njegovo ime želim zahvaliti svima koji su doprinijeli e, nacrtu ovog mišljenja. Također zahvaljujem svim kolegama u ime gospodina Paksasa. E, to je zapravo to. Ovo će biti očigledno vrlo kratka prezentacija, možemo prijeći na glasovanje. Hvala vam, slijedit ćemo vaš prijedlog te ćemo glasovati. Dakle, mišljenje o 29. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava Europske unije. Stavljam na glasovanje prvi amandman stavak 1 kolege Valeza. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Uvodi se novi stavak 1. Moj, ja sam autorica. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Novi stavak 1. Amandman broj 3. Viland. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Usmjeni usmeni amandman. Tu se netko, da protivili se itko usmenom amandmanu? Nitko. Dobro, glasujemo o usmenom amandmanu kolega Vilanda, kojim se uvodi novi stavak 1. Tko je za? Protiv? Ispričavam se ako možete... Krivo ste dignuli ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman četiri, Maconi, stavak dva, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman broj pet, Kolege Fernandez. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman šest kolege Bekera kojim se uvodi novi stavak broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman broj 7 kolege Vilanda kojim se uvodi novi stavak 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman broj 8 Maconi stavak 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. and deletion this one? Sì, no, dice di votare sì, 10 sì, sì, sì, e ho capito, ma questo Ok. So, uh, emendamento 9. Amandman 9, Viland. Stavak 4, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno. Odbijeno je. Glasujemo elektronski o amandmanu broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, sedam jer se dodaju glasovi kolegice Vertman i moj glas. Nisam uključila svoju karticu. Dakle, sedam za, sedam protiv. Ponovimo glasovanje. Otvaram glasovanje. O amandmanu devet Vilanda. Otvaramo glasovanje, zatvaramo glasovanje. Sedam za, plus moj glas, dakle 8 za, 8 protiv, 1 suzdržan. U tom slučaju je to odbijeno. Amandman 10. Uvodi se novi stavak broj 4. Kolege Geringer de Odenberg. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 11, Maconi, stavak 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12, Geringer de Odenberg, novi stavak 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Maconi, amandman 13, stavak 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 1, stavak 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandmani 17, 18 kolege Vilanda i Mejera na stavak 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 19. Fernandez na stavak 6. Ne raspravljamo dakle o 19. i 20. Idemo na 21. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Suzdržano usvaja se. Provjerimo elektronski, dakle amandman 21. Amandman 21 na stavak 7. Otvaram glasovanje. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. 9 za, 6 protiv, 1 suzdržan i ja sam za. Dakle, amandman je usvojen. Amandman 22, opet stavak 7, kolege Fernandeza, Drugi, u drugom dijelu se ne glasuje. Moramo glasovati u prvom dijelu i tada ćemo odlučiti što s drugim. Dakle, odvojeno glasovanje. Prvi dio amandmana tko je za? Protiv? Odbija se. Dakle, glasujemo i o drugom dijelu. Ne, obrnuto. Dakle, o drugom dijelu se ne glasuje zato što smo prvi dio odbili. Amandman 23. Kolega Valesa, tko je za? I o ovom se ne glasuje. Zato što smo 21. odobrili. Tajništvo mi ne može pomoći. Žao mi je, imamo probleme s tajništvom. 23, 24, 25, o njima nećemo glasovati jer smo odobrili amandman 21. Dakle, prelazimo na amandmane 26 i 27 o stavku 8, Viland Fernandez. Tko je za? Protiv? Suzdržane, Usvojeno. Nećemo glasovati 28, 29, idemo na 30. Amandman 30 na stavak 9, Fernandez, tko je za? protiv, suzdržani. Tražila bih provjeru, mislim da glasovanje nije jasno. Dakle, glasujemo o amandmanu broj 30 Fernandez. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 6 za, 8 plus 1, protiv, Odbija se. Amandman 31. Fernandez. Uvodi se novi stavak za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerimo amandman 31. Zatvaramo glasovanje. Deset za, pet, protiv. Usvaja se amandman 31. Amandman 32 Viland. Uvodi se novi stavak 9. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman Viland. Ima li... Je li tko protiv? Ne. Glasujemo o usmenom amandmanu Vilanda kojim se uvodi novi stavak broj 9. Ko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33, uvodi se novi stavak 9, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Apro la votazione sull'emendamento. Otvaram glasovanje o amandmanu 33. La votazione. Zatvaramo glasovanje. 9 za, 6 plus 1 protiv, 1 suzdržan, usvaja se. Amandman 34, stavak 10, ko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 35, Viland, uvodi se novi stavak 10, ko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 36, Fernandez, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 37, Viland, novi stavak 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 38, stavak 14, Fernandez, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39, Valesat, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 40 Viland na stavak 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 41 Fernandez. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 42 Geringe de Odenberg. Novi stavak 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 44, Fernandez na stavak 16, koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 43, Becker, na stavak 16, koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 45, Mejer na stavak 17, koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 46, Geringer de Odenberg. Novi stavak 17, koja je za, protiv, suzdržani. Predlažem provjeru, nije mi jasno. Glasujemo dakle o amandmanu 46, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. 4 za, 8 plus 1 protiv, 4 suzdržana, amandman je odbijen. Glasujemo o nacrtu rezolucije, odnosno mišljenja. Tko je za? Dobro. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Konačno glasovanje 14 za, 1 protiv, nitko nije suzdržan, izvješće je odobreno. Zahvaljujemo kolegi Paksasu i Brasasu na njihovoj suradnji. David. David. I don't have the name. Just we go straight to the commission because yes. apparently he hasn't turned up anyway. Passiamo al punto 6. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Idemo na predstavku 749 kroz 2012 i 1636 kroz 2012 koju su nam prepodnijeli britanski građani koji nisu nazočni te dajemo riječ komisiji.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 vijest od komisije da se prijava naših građana pokazala ne samo utemeljenom, već se može prihvatiti od strane nacionalne vlasti. One su se na potica Europske komisije su se prilagodile europskom zakonodavstvu. Kolega Bostinaru želi preuzeti riječ. E, Gospodo predsjedavajuća, dakle dopustite, ja mislim da govorim i u ime kolega. Ovo je dakle način da se pokaže da je naš odbor zaista učinkovit i da mi možemo odigrati vrlo važnu ulogu za europske građane. To je e, način na koji se može skratiti postupak i tamo gdje postoje problemi doista se njima posvetiti. Tamo gdje postoje naravno i prednost i suradnja i volje za suradnju od strane komisije. Zahvaljujem na tome. Hvala vam kolega Bostinaru, zahvaljujemo i podnositelju predstavke koji nam je omogućio da izmijenimo ovaj dio europskog zakonodavstva i da to učinimo u relativno kratkom vremenu, odnosno da ispunimo našu misiju na zadovoljstvo svih. Dakle, ovu predstavku možemo smatrati završenom i zakonodavna procedura je pozitivno okončana. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je peticija koju je podnio David Petri, britanski državljanin, u ime Udruženja stranih lektora u Italiji koji se žali na diskriminaciju lektora stranih jezika u Italiji. Na podnositelje nazočnost ima riječ na pet minuta. Thank you, madam. Zahvaljujem, e, gospođo predsjednice. Poštovani uvaženi e, zastupnici u parlamentu. Kada smo dakle razgovarali o članku 26 eh, dotičnog zakona i regovorili smo da postoji eh, nešto u tekstu što bi trebalo pobliže pogledati, a također i pogledati i praksu kojom se Đelnini eh, zakon provodi. Tražio sam od tajništva tri stručna mišljenja o Đelnini zakonu kao koji E, koji, koji imaju namjeru da se e, pozabave e, ovim podneskom. Naime, izvještaji kažu da postoji prilično velik nedostatak dokaza da se krene dalje. Pravnik gospodin Pekoti dao je gomilo stranica analiza i zatražili smo sastanak licem u lice kako bismo E, riješili ovo pitanje. I dovoljno je samo da pogledate današnji novine da vidite da je Europa u krizi i da je sloboda kretanja e, hitno pitanje i svi znaju da ako vlade nisu u skladu sa svojim e, građanima po tom pitanju ostati će bez potpore tih građana. Ministar Ujedinjene za Europu David Linton koji me u četvrtak zatražio, često je tvrdio da je talijansko ponašanje nemoralno i pravno neutemeljeno i e, sada možemo zapravo vidjeti e, ohrabrujuće znakove od strane talijanskih ministra Bonina i Karoza. Britanske, francuske, njemačke, iske i španjolske velestanstva sada su se zainteresirala i započela suradnju sa veleposlanstvima u Rimu. Mislim, uh, eh, usprko svim EU institucijama, uh, vlada Benusconija uh, eh, usvojila je Đelmini zakon i to sa ciljem, kao što su sami rekli u Senatu i zabilježeno je u, u, u zapisnik od iz 2010 da nažalost e, se e, neke odluke moraju odlučiti nepovoljno po sveučilišta. I zapravo je e, jasno da je ovaj zakon navješćuje dolazeću zajednicu. Zajednicu gdje nema više vladavine prava, gdje je prihvaćena diskriminacija i rasizam. I zapravo to nije zakon i vladavina prava, nego diktatura. A ako ona uspije, to će dokazati nakon 30 godina e, vođenja sporova e, e, ne postoji i ne može se postići e, jednako i fer postupanja u europskom jedinstvenom tržištu. I e, učitelji iz drugih zemalja e, ne mogu ostvariti svoja građanska prava koja su im oduzeta tom diktaturom e, iako su dobili šest puta na sudu pred Europskim sudom. I ako pogledate u sam dokument, vidjet ćete dva profesora i jedan viši savjetnik kažu da je to zapanjujuća E, zakonska odredba e, koja dovodi u pitanje vladavinu prava i potkopava e, autoritet Europskog suda. I također profesor Europskog prava profesor Norin Boros kaže zatvaranje ovog dosija bi dalo znak Italiji i svim drugim zemljama članicama da trajno nepoštivanje temeljnih prava Europske unije će na kraju ipak e, biti e, e, dopušteno, a ne zabranjeno. A u međuvremenu sudi, sudovi u Leću, u Turinu, Milanu i Breši su i u drugim gradovima odobrili takva smanjenja plaće i to temeljem zakona Gelmini kao važećeg zakona Znači, to je taj rasistički zakon koji nema nikakvu legitimnost. Znači, ili će e, stav e, ministra Davida Lidingtona e, uspjeti pobijediti, ili ćemo biti progutani Berlusconijevim niskim postupcima uz pomoć kolega iz komisije koji odobravaju takvo ponašanje. Zahvaljujem. And now, where's the other one? Um, uh, does Mr. Innes want to say something? Mr. Innes? There is even Mr. Innes. Imamo i uh, ne, ne želi uh, gospodin Innes ništa dodati. E, dakle, za komisiju, Francisco Beres Flores. Thank you, Mrs. Chair. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prema posljednjoj informaciji koju je komisija poslala ovom odboru u veljači 2012. Komisija se pozvala na analizu koja je u tijeku na temelju informacija primljenih od talijanskih vlasti o zakonu u Od tada podnositelj predstavke je također poslao dodatne informacije, a primljene su informacije i od talijanskih vlasti. Posljednji puta sredinom srpnja ove godine. Službe komisije izvršile su ocjenu primljenih informacija i zaključili smo da ne nalazimo dokaza koji bi nam dopustili da predložimo da komisija započne postupak radi kršenja prava Europske unije protiv Italije prema članku 268 u rujnu ove godine obavijestili smo podnositelja predstavke o našoj namjeri da je zatvorimo i naveli naše razloge za to u skladu sa mjerodavnim postupkom prije zatvaranja spisa ponudili smo predstavniku e, predlagatelju predstavke da podnese nove dodatne informacije i razmotri svoju inicijalnu e, poziciju no kako je podnositelj predstavke rekao, on je dostavio svoja e, gledišta 14. rujna i sada ih e, analiziramo. Kao što ste i sami svjesni, teret dokaza u svakom postupku zbog kršenja prava protiv države članice prema članku 268 leži na komisiji. U tom smislu sjećate se da je komisija već počela takav postupak protiv Italije koji je doveo do presude suda u srpnju 2006 u kojoj unatoč presudi suda da se Italija mora uskladiti, odnosno e, provesti presudu. E, Italija je nastavila s povredom, odnosno nije ispravila razloge. Razlog E, sljedeći su razlozi zašto želimo zatvoriti spis. Kao prvo, podnositelj predstavke tvrdi da lektori izvorno zaposleni prema uredbi iz 1980. nisu dobili odgovarajuća povećanja plaće na koje imaju pravo talijanski radnici u istovjetnim uvjetima. Tvrdi također da takvi lektori da im treba biti odobriti već ostvarene ostvarena povećanja od 2,5% za svake dvije godine pri završetku službe plus povećanje od šest plaća izračunat na temelju 8% za svakih ostvarenih dvije godine službe. Dvije godine službe. Pokazao je također i tablice e, iz kojih je vidljivo što lektori u stvarnosti zarađuju i priložio je svoje predstavnici. Rekli smo predlagatelju da nemamo dokaze točnosti tih tablica, no da, e, odgova, da ne odgovaraju našim izračunima za druge radnike u istovjetnim e, položaju u Italiji i da nemamo dokaza te da ne možemo zaključiti da je došlo do povrede prava Europske unije. Drugo, Podnositelj predstavke tvrdi da pravo na eh, rekonstrukciju karijere eh, iz položaja lektora u stručnog suradnika za jezik se sada ograničava odredbama prava eh, zakona Dželmini. E, također tvrde da e, razdvajanje na dva dijela je suprotno presudi Europskog suda pravde. Naše mišljenje je suprotno da nijedna od presuda ne e, onemogućuje razdvajanje položaja i nije dakle da se važeći uvjeti ne nastavljaju nakon usvajanja zakona. Mislimo da nije suprotno pravo Europske unije primijeniti u novim e, ugovorima o radu nove uvjete koje su javne vlasti ispregovarale sa sindikatima. U konačnici sva pravila e, kojima su uređeni odnosi sa e, zaposlenima u javnom sektoru E, pokazali su da je zakon iz 95. osnova, a ne zakon Dželmini. I e, e, kao što je u presudi suda rečeno, treće, podnositelj predstavke tvrdi da posljednja rečenica članka 26 stavka 3 zakona Dželmini da predviđa za kršenja europskog ili međunarodnog prava, članak 47 povelje o temeljnim ljudskim pravima, o temeljnim ljudskim pravima. No tumačenje e, tih odredbi na talijanskim sudovima nije jednoznačno. Odluka nacionalnog suda e, je podložna žalbi i u tim okolnostima zaključili smo da nema autoritativne e, interpretacije tumačenja te da se ne može e, zaključiti da je došlo do povrede prava Europske unije. Kao što sam rekao, službe Europske komisije trenutačno analiziraju e, dodatne informacije koje podnositelj predstavke dostavio 14. rujna i izvijestit ćemo odbor o ishodu tih analiza. Hvala.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 danaca koji su radili u Italiji i koji su imali e, nižu plaću također. Pročitala sam odgovor komisije koji možete naći u spisu i u kojem jednostavno stoji da ćemo biti kasnije obavešteni, no mislim da, da prije nego što zatvorimo ovaj spis e, moramo vidjeti neku, neki oblik pisanog odgovora jer su dostavljene nove informacije i teško je na temelju tih informacija koje već imamo zauzeti neki stav i zatvoriti spis ili ne zatvoriti ga. Stoga rekla bih da i u najmanju ruku moramo uzeti potrebno vrijeme da pročitamo informacije koje su naknadno dostavljene. Jer prema onome što je podnositelj predstavke rekao, stvar još nije gotova. Zašto komisija nije ranije dostavila ovaj spis? Ovdje možemo pročitati da će komisija obavijestiti odbor za predstavke i e, obavještavati ga o tome kako se stvari budu odvijale. I to je napisano prije prilično e, vremena. Imam dojam da se ljudi nisu potrudili to učiniti i žao mi je zbog toga. It's evident that... Kolega Bustinaru ima riječ. Očigledno je da ovo nije dovoljno, da objašnjenje komisije nije dovoljno i nije zadovoljavajuće. Postoji jasna a, kontradikcija, kontradikcija in termini. S jedne strane kažu da ne postoje dokazi o bilo kakvoj diskriminaciji, a istovremeno ipak potvrđuju da nema službenog popisa sa e, isplatama za talijane i za talijanske profesore. Znači ako je to tako, to je zapravo vrlo čudno. Ovo je 2013. godina. Sve što je povezano sa e, isplatnim listama e, sveučilišta je javna informacija i može se vrlo lako pronaći u bilo kojoj zemlji članici čak i izvan Europske unije. Zašto je onda tako teško Europskoj komisiji pronaći e, isplatne plaće sveučilišta i pogledati imali odgovarajućih dokaza ili ne? Mislim, to je potpuno jasno. Jedina mogućnost da se dobro procijeni je li to istina i jesu li e, to ti navodi e, utemeljeni ili ne? A drugo, e, imajući to na umu, predlažem da ova predstavka ostane otvorenom i da na kraju od komisije dobijemo jasan odgovor potkrijepljen dokazima jer E, posljednji i najkonkretniji dokaz e, eventualne diskriminacije je upravo ispatna lista za plaće profesora konda onda može pokazati postoji li jednaki tretman jednaka plaća za isti posao ili ne postoji. I ukoliko onda postoji, onda ćemo slijediti postupak, a ako ne, onda ćemo recimo hipotetski e, predložiti zatvaranje podneska. Ali E, za, sada e, predlažem da predstavka ostane otvorenom i da komisija napravi tu procjenu temeljem dokaza, a ne tumačenja. Altri kolegi che intendono prendere la parola? Ima li još kolega koji se žele javiti za riječ? Dobro, onda dajem, ispričavam se, imamo kolegu koji se javio za riječ. Gospodin Paksas. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, da, jasno nam je da su posljedice vrlo osjetljiva stvar. Ako komisija nije jasna u izražavanju svojeg stava, mislim da joj trebamo dati vremena kako bi ocijenila predstavku i dala nam rezultate na temelju dokaza. Hvala vam. Sì, grazie. Eh, Hvala vam. Dajem riječ podnositelju predstavke na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Mogu samo ponoviti. Komisija posjeduje empirijske dokaze. 60% su srezane plaće. Već imamo cjelovit spis o tome. Današnja izjava komisija je samo ponavljanje onoga što je povjerenik već rekao, a mi imamo 17 stranica odgovora koje su sastavili naši odvjetnici. Dostavit ću odboru kopiju, presliku tog izvještaja, napisan je na engleskom i, i molim vas da za da u tajništvu pročitate još jednom neovisno stručno i e, pravno mišljenje o tome. Eh, Hvala vam. Mislim da je jasno da ova predstavka mora ostati otvorenom dok ne dobijemo dodatan komentar komisije na opširnu dokumentaciju koju je podnositelj uputio izravnoj komisiji. S obzirom na dugo trajanje ovog slučaja koji se tiče stranih lektora u Italiji koji se već više od 30 godina suočavaju s ovom situacijom, a rješenje nije na vidiku, Mislim da je opravdano da tražim od komisije da nam da mogućnost da ubrzano dođemo do odgovora namijenjenog podnositeljima. Tu je drugi podnositelj koji se javio za riječ. Želite li se javiti za riječ? Dobro, vi ste tu radi podrške. Hvala vam. Dakle, ostavimo ovu predstavku otvorenom uz zahtjev komisiji da nas vrlo brzo uputi u svoje stavove. Zahvaljujemo podnositeljima što su danas nazočili sastanku, što su podržali ovu inicijativu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je predstavka 1954 iz 2012. koju je podnio mađarski državljanin Palma u ime Chaos Association koji što se tiče kršenja mađars, nepriznavanja mađarske stručnih kvalifikacija. Tu su podnositelji predstavke. Izvolite.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 Ispričavam se, <laughs> greška. Gospođa Bodrođi. I'm a human rights lawyer from Hungary and e, Ovdje sam dakle da zastupam tri nevladine udruge, e, Mađarski savez za slobode, e, Birth House udrugu i još jednu, dakle u našoj predstavci tvrdimo da Mađarska nije preuzela svoje nacionalno zakonodavstvo i nije učinila operativnim odredbe uredbe iz 2005. 36 o stručnim e, kvalifikacijama i dalje tvrdimo, odnosno e, nismo izmijenili svoje tvrdnje. Prvo želim reći za koga su, e, je važno ovo pitanje. S jedne strane riječ je o stručnim kvalifikacijama e, babica, a u širem smislu o stručnoj autonomiji i neovisnosti. S druge strane, mjerodavno i za one žene koje na temelju iscrpnih i cjelokupnih informacija bi htjele samostalno donijeti odluku o tome gdje će, kako i s kime roditi. Mađarski sustav e, rodilišta je u potpunosti ovisan o liječnicima, prilagođen liječnicima i institucionaliziran. E, E, i dakle uključuje čitav niz intervencija od strane e, liječnika e, koji uglavnom donose i odluke za koje se očekuje da ih žene prihvaćaju. Naravno ne želim ovdje osporiti važnost medicine i liječnika. Preživljavanje velikog broja djece i majki ovisi i duguje se napretkujem. Međutim, E, vrlo se malo govori o pretjeranoj medikalizaciji zapravo i njezinim opasnostima, a postoje i e, one postoje tijekom intervencija Prema podacima za 2012. godinu, šest od deset žena dobilo je epizotomiju tijekom e, poroda, dok je 35% žena na koncu imalo carski rez. E, to znači da idemo naprijed, ali u pogrešnom smjeru. Te nepotrebne intervencije negativno su utjecale na fizičko i e, psihološko stanje, odnosno dobrobit žena, kao i na buduću sposobnost žena za rađanje. E, rađanje u Mađarskoj je vrlo skupo prema zakonu. E, porod u Mađarskoj je pokriven zdravstvenom osiguranjem, no zna se da u praksi e, velik broj žena plaća profesionalcima koji sudjeluju u porodu, prije svega liječnicima, kako za sam porod, tako i za praćenje trudnoće. Pozornost, žele pozornost, pažnju, da netko sasluša njihove zahtjeve, pa i da se e, izbjegnu suvišne intervencije kao što su ponekad e, carski rez i e, slično. Nevladine udruge skrenule su pozornost na zanemarivanje babica UNDP u svojem izvješću za 2012. izjavio je da je uloga e, babica vrlo važna za zdravu trudnoću i porod. E, naša organizacija pridaje veliku pozornost i važnost e, ulozi babice u smanjenju smrtnosti, stope smrtnosti među djecama i žena. E, uloga babica također ima za posljedicu i veće zadovoljstvo među rodiljama. U skladu sa člankom 42 direktive kaže se da e, ovlasti ili kompetencije e, babica uključuju praćenje normalnih trudnoća, obavljanje poroda i hoće li babice i odnosno njihova profesija imati svoju neovisnost i surađivati sa e, ostalim medicinskim stručnjacima kao kao što su liječnici. To znači da kod normalne trudnoće žena smije i treba sama odlučiti o tome hoće li dadilja e, voditi porod Važno je većini žena da liječnici prate njihov u trudnoću i porod, no sve veći broj žena želi da babice budu prisutne na njihovom porodu, iako naravno prihvaćaju uvjet da je to moguće samo tijekom normalne trudnoće i poroda. U Mađarskoj e, smatramo da Dakle, mađarske vlasti ne prihvaćaju e, važnost uloge primalje u skladu sa člankom 42 direktive. U skladu sa i prema praksi u mađarskim bolnicama njima nije dopušteno da prate trudnoću niti da samostalno obavljaju porode u skladu sa svojim ovlastima. E, samostalne primalje mogu e, voditi porod izvan bolnice, ali ne mogu samostalno e, pratiti e, trudnoću. E, mislimo da se ovime narušava pravo žena da samostalno biraju jer im se nameće obveza da njihovu trudnoću obavezno mora pratiti liječnik. Primalje koje rade u bolnicama imaju važnu ulogu u sustavu skrbi jer su satima prisutni uz uzglavlje e, rodilja. Liječnici, s druge strane, su osobe sa isključivom pravnom i medicinskom odgovornošću. E, ovime se ograničava e, pravo rodilja i kao rezultat imamo preveliki broj nepotrebnih intervencija. S jedne strane, dakle, država je e, uredila položaje primalja tako da ih je zapravo izbacila iz, odnosno e, izbacila njihovu ulogu iz e, rodilišta. Moramo obavijestiti odbor da je vlada pokazala krenula stručnu raspravu u vezi sa izmjenama i dopunama e, važećih e, propisa o e, skrbi za rodilje. Nacrt prijedloga poslan je na analizu neovisnim organizacijama, a sve tri organizacije koje su podnositelji predstavke dostavile su svoje materijale nadležnom ministarstvu. U njemu smo priznali napore vlade da se prošire ovlasti primalja kako bi one uključivale i skrb za e, trudnice e, kod normalnih e, zdravih trudnica. Međutim, ukazali smo također na nedostatke i na nedostatke nacrta osobito na činjenicu da će i dalje dijagnoza trudnoće, odluka o tome koja e, se trudnoća smatra niskorizičnom ili visokorizičnom i zadržavanje djeteta u bolnici ostaje isključiva ovlast liječnika. Mi tvrdimo da se autonomija i samostalnost e, profesije primalja na ovaj način ne može zajamčiti E, mislimo da primalje i liječnici moraju raditi rame uz rame prihvaćajući međusobno e, kvalifikacije e, i ovlasti onog drugog. Čini nam se da u ovoj situaciji najviše gube kao posljedica ovakve situacije rodilje. Mi mislimo da smo mi ti koji trebamo pokrenuti promjene i nadamo se da će naša predstavka biti važan korak u tom smjeru. E, tražimo od odbora da ne zatvori ovu temu i da poduzme mjere koje smatra potrebnim kako bi potaknula promjene koje smatramo potrebnim. La parola adesso per la commissione. Eh, Riječ ima kolega iz komisije Andras Zigmund. Uh, uh, Zapravo, ja sam Konstantinos Novaras, ja sam uh, zamjenik šefa jedinice za profesionalne kvalifikacije. Zapravo, ovo pitanje se odnosi na dva važna sustava, a jedan je nacionalni sustav zdravstva, kako je dakle organiziran i kako funkcionira a e, tu se spajaju i EU propisi o profesionalnim kvalifikacijama. I kao što je već podnositelj predstavke e, rekao, tu su e, uključeni odgovarajući propisi za primalje. Evo samo nekoliko temeljnih stvari da pojasnimo. Dakle, primalje su profesija koja E, ima ono što u EU e, se zove automatskim režimom priznavanja kvalifikacije, što znači da imamo usklađene e, minimalne zahtjeve za kvalifikaciju u svim zemljama članicama. Upravo to se temelji na direktivi o profesionalnim kvalifikacijama, što znači da u praksi primalje diljem Europe moraju ispunjavati minimalne kriterije, broj godina obuke i tako dalje. Dakle, primalje su ponešto specifične u toj kategoriji e, na koje se odnosi automatsko priznanje kvalifikacije, jer e, direktiva e, propisuje neke aktivnosti koje struka mora moći izvršavati u svim zemljama članicama. A neke od tih profesionalnih aktivnosti, odnosno djelatnosti, kao što je ispravno spomenuo podnositelj predstavke, je dijagnosticiranje trudnoće i praćenje normalne trudnoće. Dakle, uobičajeno da u Europskoj uniji su to aktivnosti koje primalje moraju imati mogućnost e, i morati moći raditi. Dakle, zanimljivo je da smo mi e, izmijenili nedavno direktivu i e, to su, na to su pristali i vijeće i parlament, a nova verzija biti će objavljena početkom iduće godine e, gdje postoje neke promjene koje se odnose na primalje, primalje ali ne u ovom, e, na ovaj dio koji sada razgovaramo. Dakle, iako je da se da kako može reći da direktiva e, propisuje e, poslovne aktivnosti i kvalifikacije, profesionalne aktivnosti i kvalifikacije, ipak moramo razumjeti da sve zemlje članice na svoj način e, organiziraju svoj zdravstveni sustav, uključujući u obzir svoje tradicije i tako dalje. Dakle, gdje je mjesto gdje se presjecaju, odnosno dodiruju ova dva sustava i gdje se tu pojavljuje problem? Dakle, upravo u ovom pitanju. A što mislimo učiniti po tom pitanju, to smo već rekli parlamentu. Naime, upravo sada smo u kontaktu sa mađarskim vlastima kako bismo točno e, razmotrili kako je dizajniran njihov sustav, a posebice u odnosu na novi zakon. E, možda postoji neko nerazumijevanje o tome kako, koji je odnos između tog novog usvojenog zakona i direktive. Već je ranije, rekao podnositelj predstavke, da Mađarska nije ispravno prenijela direktivu o profesionalnim kvalifikacijama u nacionalno zakonodavstvo. I upravo je zato tako važno reći da mi govorimo o interakciji dva sustava, jer mi smo provjerili način na koji je mađarska vlada implementirala, odnosno provela direktivu i tu nema nikakvih problema, nego e, u e, definiciji odgovornosti e, subjekata u nacionalnom zdravstvenom sustavu očigledno nastaje problem, a za to moramo pobliže pogledati dakle kako je to učinjeno, kako je to propisano i da pogledamo koji su, što će donijeti nove odredbe. Dakle, u ovoj fazi jedino što možemo reći jest da smo u kontaktu sa mađarskim vlastima, da ćemo se vratiti peti, peti odbor čim e, imamo odgovor od službenih vlasti. Hvala vam. Hvala, gospođa Gonc. Zahvaljujem. Doista mi je bilo drago čuti e, da je komisija stupila u kontakt sa mađarskim vlastima, jer mislim da postoji dobra e, šansa e, od nedavna, od, obzirom da se upravo provozi, vodi revizija prenatalne skrbi i odgovarajućeg zakonodavnog okvira i moglo bi se zapravo dogoditi dakle, da dođe do E, odgovarajućeg prenošenja i ispravnog e, primjene direktive jer ja sam e, liječnica po struci pa znam kakva je situacija u mađarskom to području, a situacija je doista ozbiljna. Dakle, ovo, ovo okruženje, zdravstveno okruženje doista stvara stvarne probleme i to je rečeno i u podnes, predstavci jer je e, stopa e, carskih rezova e, u Mađarskoj mnogo više od onoga što preporuča svjetska zdravstvena organizacija i od stanja u drugim zemljama. I isto je također i kod epiziotomije i ovakav inter Mencionistički pristup e, temelji se očigledno i o sumama e, koje e, i o sustavu koji tjera žene da takvu skrb onda potraže u bolnici, a ne u kućnom okruženju i da je direktiva doista ispravno prenesena u nacionalno zakonodavstvo, ona bi dakle dala mogućnost i profesiji da se razvije na odgovarajući način i da uspostavi se odgovarajuće tijelo koje će regulirati te aktivnosti, a onda bi se cijelo e, okruženje e, prenatalne, postnatalne e, skrbi humaniziralo i poboljšalo umjesto da se samo intervenira u legislativni okvir nego i u samu provedbu zakonodavnog okvira koji utječe na ovo područje rodilišta i rodilja. A mislim da ovo pitanje zapravo i pitanje ljudskih e, prava koje nadilazi samo pitanje priznavanja kvalifikacija pa zato ja bih e, predložila da se ova predstavka ostavi otvorenom i da zamolimo komisiju da se malo raspita i kontaktira e, odgovarajuće nadležne vlasti e, ne samo sa gledišta priznavanja kvalifikacija nego i upravo i s ovog gledišta. Gospođa Hogan, zahvaljujem. Mislim, ja nisam liječnik po struci, ali sam majka troje djece i prije 44 godine rođeno je moje prvo dijete i kada ovo slušam imam osjećaj da je situacija u Danskoj prije 44 godine bila mnogo bolja od ove ko koju slušamo sada. I e, tu, se, tu se povezuju ljudska prava i ženska prava na pravu e, liječničku skrb. E, Znači ako se treba otići u bolnicu i e, imati pravo skrb, ali e, i prava, prava, prava, pravo na izbor, jer zapravo trudnoća nije bolest i ne, ne smije se niti ne treba se smatrati bolešću. Mislim, e, da se to provodi na način na koji E, kao u zemljama e, gdje se e, trudnoća smatra gotovo bolešću, onda to dovodi do ovakvih situacija koje dođu do nas. Pitam se samo koliko ima zemalja, znam da nije samo Mađarska u pitanju, koja, koje imaju sličnu situaciju. Nedavno sam čula i u Latviji, ali znam da je njihov zakon isto tako i promijenjen nedavno i da sada imaju slobodu izbora u tom pogledu. Dakle, e, ako imate profesionalne primalje, obično ste u dobrim rukama i obično. I to također treba tu mogućnost i te resurse i te e, financijske resurse zdravstva e, sačuvati za one slučajeve gdje je to potrebno. Pa predlažem da se otvo, ostavi otvorena ova, ova predstavka. I ono što doista ovdje ne razumijem je Zašto se donosi takav zakon? Mislim, ne razumijem. E, ako slijedite trag novca, onda možda možete utvrditi što se događa. Zapravo ne mogu vidjeti tko ovdje izvlači koristi iz toga. Dobro, liječnici, da, da, to vidim, tako je. Ali ako e, trebamo slijediti novac, onda trebamo slijediti i kuda ide novac koji ulaže društvo. Nismo mi ovdje samo da zaštitimo žene, nego i da zaštitimo društvo od E, nepotrebnih troškova kada postoje dobro obučeni profesionalci i kvalificirano osoblje koje to može napraviti na dobar način. E, želim da dakle ova predstavka ostane otvorena i da vidimo gdje se još tako nešto događa. Zahvaljujem. E, dakle, bar neki od nas eto, <laughs> ovdje isto nisu liječnici, ali razumijemo e, ideju ove e, peticije. Evo imam nekoliko komentara. Recimo, u mojoj zemlji vrlo je važno i smatramo da je vrlo važno da se ovim pitanjem bavi upravo na europskoj razini. I mislimo da komisija doista treba to pogledati kako bi osigurala da kada govorimo o primjeni ove direktive, ne samo uh, u fazi nacrta, nego i kod direktive same, da imamo uh, zajednički okvir za uh, cijelu struku ovdje i za dotične ljude koji rade u toj struci. Mislimo da je zapravo plus za medicinsku struku ako uspostavimo vrlo jasan okvir tko može raditi u ovom okviru, koje, kako je to profesija primalje i omogućiti im da rade u najboljim mogućim uvjetima i to je onda doista plus za medicinsku struku i ne zaboravimo također e, da zdravstvo isto prolazi kroz određenu krizu i mislim da bi bilo bolje da bolje uložimo i potrošimo novac e, na organizirani način i također mislimo da komisija može ići i dalje od toga jer se treba sjetiti da e, su primalje profesija gdje danas postoji velika količina pritiska jer e, onaj jedan dio medicinskog osoblja želi napraviti biznis iz toga i dobiti što je više moguće financijski E, i e, natjerati ljude da idu u privatne klinike roditi. U mojoj zemlji roditi u privatnoj klinici doista skupo i to je onda doista e, pitanje novca, ali mislim i u javnim bolnicama i oni isto često prebacuju svoje pacijente privatnim klinikama i to treba dakle osigurati da se ne radi samo o zarađivanju i da taj okvir mora osigurati poboljšanje u budućnosti. Bolji zakonodavni i konzistentni pravni okvir preko granica moramo osigurati također i da i udaljenije regije imaju pristup e, dobrim, e, dobroj medicinskoj skrbi, na primjer negdje u nekim regijama, možda udaljenim regijama, možda su samo primalje žene koje se mogu e, brinuti za rodilje na odgovarajući način. Dobro, naravno, ako se radi o teškoj trudnoći, onda treba postati i odgovarajući nadzor i, na primjer, e, E, recimo ako žena doista mora ići negdje ako daleko roditi, onda to isto treba omogućiti najbolje moguće uvjete za to. Znači dobro je što raspravljamo o tome danas i željeli bismo da komisija dobro e, procijeni i razmotri tu stvari, uđe u dijalog sa zemljama članicama i pogleda što se može napraviti i osigurati e, da se ima dobar pregled onoga što se događa u svim zemljama članicama. Pa pozivam komisiju da otvori dijalog sa podnositeljima predstavke jer samo e, ako e, se pozabavimo e, ovim stvari na pravi način ćemo omogućiti onima onim rodiljama i djeci da od toga imaju pravu korist dakle da to ne bude samo zarađivanje Hvala vam. Dajemo riječ podnositeljima predstavke. Vidim da nema drugih javljanja za riječ. Možete odgovoriti na istaknute primjedbe. Hvala vam. Drago mi je što sam čula sve ove komentare. Pozvala bih odbor peti da podgleda nacrt zakona koji je pripremila mađarska vlada. Kao što sam istaknula uvodnoj riječi, on nije u skladu sa europskim zakonodavstvom, to je jedna strana medalja, a druga jest praktična strana primjene. Dakle, pripremili smo se, kada je riječ o ovom zakonodavstvu, te vam možemo dati dodatne dokumente kada budete odlučivali o tom pitanju. Hvala vam. Hvala vam što ste pred nas donijeli ovaj slučaj. Odluka odbora je bez sumnje da predstavka ostane otvorena i Nadamo se da nećemo trebati dugo čekati, da pričekamo da Europska komisija nastavi sa svojim poslom te da nam da odgovor nakon što utvrdi stanje. Još jednom hvala. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je predstavka 1380 iz 2011. koju nam je podnio gospodin Zak, mađarski državljanin, u ime društva za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 Zahvaljujem e, odboru za predstavke, poštovana predsjednica. Dakle, s vašim mišljenjem e, od siječnja 2011. Europska je komisija e, da odobrila zahtjev Mađarske i odobrila istragu proizvođača automobila a, Audija u blizini grada Gjura koji sada na 150 hektara zadire u područje zaštićene prirode, a u e, neposrednoj blizini njihove postojeće tvornice. 2009. E, komisija je već e, bila obavješna o planiranoj investiciji i još e, zapravo nikada komisija nije e, dopustila investiciju takve vrste kada takva investicija zadire u područje Natura 2000 e, i gdje su ugrožene zaštićene vrste iz LIFE programa i uvijek se, su se istraživale odgovarajuće alternative. Izmišljanja C 2000 53 i, i odluke suda u e, ovom pitanju protiv Portugala iz e, e, koja kaže da se takve investicije koje štetno utječu na okoliš ne smiju provesti, osim u slučaju ako ne postoji nikakve alternativa za investiciju. Mađarska vlast, e, mađarske vlasti su e, predale e, tu stvar odgovarajućoj nadležnoj agenciji koja je smatrala da je jedina prikladno mjesto ono koje je Audi namjeravao kupiti za svoju investiciju. Međutim, ne u velikom e, gradu udaljenom 15 e, km dalje koji e, gdje postoji velika nezaposlenost, dakle u tom gradu Miškolcu. I taj alternativno mjesto nije uzeto u obzir koje je predložila komisija. Postoji također industrijski i poslovni park u blizini Đura i to se također nije razmotralo, iako se tu mogla proširiti postojeća, e, postojeći pogon. Komisija polazi od toga da mađarske vlasti su obećale da će e, pomoći e, pri štetnim, izjednačiti štetne posljedice, a nisu uzeli u obzir da se potencijalno uništenje ovog zaštićenog područja E, ne može kompenzirati odgovarajućim kompenzacijskim mjerama. Na primjer, jedan primjer, dakle, e, u Lübecku na uzračnoj luci je također se nalazio habitat Nature 2000 700 e, metara kvadratnih koji su oni izgradili i tamo je plaćena državna kompenzacija, odnosno jedna zaklada E, Grne Hajde koja je dobila pet, e, koja je isplaćeno 5 milijuna eura kompenzacije. A ovdje se radi o području kod nas e, o 155 hektara Natura 2000 područja i mnogo većem području, a Audi je ponudio jednaku e, svotu kao i za ono mnogo manje gradilište kraj grada Lubeka. I e, to nije izgleda utjecao na nacionalni e, proces odlučivanja, ali to nije istina. nadležna eko, tijela na prvoj instanci su propitali ovu situaciju i utvrdili da su protiv ove investicije sve do odluke u Briselu. Radi se o odluci Europske komisije koja je vodila do toga da je nadležno mađarsko tijelo ipak na kraju odobrilo e, predloženu investiciju. Javni pravobranitelj također je e, dobio prigovor i e, u odgovoru na tu žalbu Javni pravobranitelj utvrdio je da komisija nije e, dala odgovor prije 11. svibnja 2011. I e, onda je rok produžen. Komisija je tek onda tri tjedna nakon isteka tog roka e, poslala podnostelju predstavke odgovor. I da je komisija na pravovremeno odgovorila na zahtjev podnositelja predstavke, onda bi se moglo nešto e, učiniti jer je komisija u tom odgoru također rekla da komisija smatra da njihovo mišljenje nije pravno obvezujuće. Poštovani e, odboru za predstavke, ako prihvatimo da je, su strategije Europske unije za očuvanje bio raznolikosti važne i treba biti očuvane jer Europska komisija podupire projekte i investicije koji e, štite habitate ekoloških e, e, ekosistema kojima je trebalo milijuni godina da se razviju i onda se dopusti da se takve staništa samo unište, onda nećemo učiniti ništa niti protiv e, uništavanja kišnih šuma u Južnoj Americi. Kako ćemo onda tamo prigovoriti ako je ovaj slični slučaj e, u kojemu ništa nećemo učiniti? Komisiju. Hvala vam za komisiju kolega Goginski. Hvala vam. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Da, u siječnju 2011. komisija je dala pozitivno mišljenje o izmjeni plana izgradnje za Džer. To je bilo mišljenje izdano na zahtjev mađarskih vlasti. I da se samo podsjetimo na kontekst. U normalnim okolnostima isključuje se mogućnost dakle nanošenja štete Natura 2000 staništima, no e, bile su ugrađene određene odredbe koje predviđaju izuzetke koji naravno moraju ispuniti određene uvjete. Kao prvo mora se provesti od prava e, studija učinka, zatim e, mora biti ispunjen uvid da nema odgovarajućih alternativa te da nema imperativnih razloga prevladavajućeg javnog interesa te da e, nositelj projekta mora e, također predvidjeti odgovarajuće kompenzacijske mjere. Prema informacijama koje su dostavile mađarske vlasti, odnosno vlada, komisija je došla do zaključka da su svi ti uvjeti u ovom slučaju ispunjeni točnije. Vlasti su provele analizu učinka, provele su analizu mogućih alternativa, analizirale su nekoliko, nekoliko uh, alternativnih uh, lokacija na širem području u Mađarskoj i u okolici grada Đora i došli su do, došli su do zaključka da nijedna od alternativa nije bila prihvatljiva zbog nekoliko kriterija, a to su raspoloživa površina, odgovarajuće komunikacijske prometne veze, postojeća infrastruktura i tako dalje. A kad je riječ o prevladavajućem javnom interesu, mađarske vlasti su dostavile uvjerljivo objašnjenje da ovaj plan izgradnje će imati za posljedicu e, stvaranje nekoliko i otvaranje nekoliko tisuća radnih mjesta, što izravno, što neizravno u Mađarskoj, a kad je riječ o kompenzacijskim mjerama, one su dakle e, preuzele odgovornost za isplatu kompenzacija koja bi bila viša od učinka planirane izgrednje. Na temelju svih tih e, činjenica komisija je dala povoljno mišljenje, no valja imati na umu da se da je to samo mišljenje i da nacionalne vlasti moraju provesti postupak odobravanja samostalno. Slijedom toga podnositelj predstavke stupio s nama u kontakt i zatražio reviziju mišljenja komisije na temelju nekoliko argumenata. Načelno nisu se složili e, sa argumentima koje je ponudila mađarska vlada, a komisija je odgovorila na taj zahtjev za revizijom i u osnovi se nije složila sa podnositeljem predstavke, e, već se složila sa mađarskim vlastima. Poslije toga podnositelj predstavke je podnio predstavku odboru za predstavke i u ovoj fazi, e, odnosno ovog trenutka, komisija i dalje zadržava mišljenje da je projekt potpuno u skladu sa važećom regulativom kad je riječ o zaštiti okoliša. Hvala. Thank you. Mrs. Hvala vam. Kolegica Oken. Hvala vam. E, Prije nekoliko godina smo u ovom odboru iznijeli izvještaj o tome i izradili izvještaj o tome kako e, direktiva Natura 2000 se doista pridržava. I jedna od zaključka je bila da e, se najveći E, problem je prava analiza postojećih e, alternativa i mogućnosti. Prebrzo se naginje reći tome, pa ako se saj projekt ne može nigdje drugdje provesti, pa recimo onda daj dopustimo taj projekt. Ako sada e, komisija doista kaže da se mora provesti ispitivanje utjecaja na okoliš u cijelim svom opsegu, onda zapravo e, moramo reći da zapravo moramo tu analizu dovoljno i pogledati. Mislim, moramo pogledati zašto te e, druge alternativne e, lokacije nisu uzete u obzir. Zašto nije rečeno recimo pa jeftinije iskoristiti zaštićeno područje jer tamo nema ničega drugoga pa onda ćemo to kompenzirati nekim kompenzatornim mjerama ili tako dalje. Jer koliko ja znam zapravo ovdje nisu provedene nikakve kompenzatorne mjere. Znači, e, moram zapravo reći da mi se to onda čini da je ovo projekt one vrste. Ha, pa e, otvorit ćemo toliko i toliko radnih mjesta i sve drugo nema onda veze. I nedavno je predsjednik komisije Barroso rekao da e, Natura 2000 nešto što možemo raditi kasnije, a dok je kriza tu moramo se baviti otvaranjem e, radnih mjesta. To je mišljenje predsjednika komisije Baroza i žao mi je zapravo e, i razočarana sam što je zapravo to, to stajalište prema okolištu zauzeto. I zato želim upravo da se provodi prava procjena utjecaja na okoliš kao i ona koja je izrađena upravo u ovom predmetu i pogledati koje su to kompenzatorne mjere e, koje su predložene, a također pitam onda e, i znači e, što je rekao onda i javni pravobranitelj. Je li komisija doista građane da i omogućila građanima da iznesu svoje gledište ovdje gdje na primjer ako pogledamo ovaj e, slučaj iz Portugala onda vidimo da postoji sudska odluka u doista vrlo sličnom e, slučaju a ovdje se dođeno do potpuno obrnutog zaključa i ne znam možemo li pitati javnog pravobranitelja jer se na, jer on zadovoljan na ovaj način Eh, gdje komisija eh, postupa ovako prema građanima. Građanima, građane treba poduprijeti u njihovim aktivnostima kad su eh, aktivni, onda trebaju moći raditi pod odgovarajućim okolnostima. Doista, mislim, ne možemo biti sigurni, ali ono što se ovdje predlaže kada ovo čujemo, imamo dojam kao da je mađarska vlast odlučila se za najjeftiniju E, varijantu. E, I da e, zapravo mi koji smo ovdje da pazimo na prirodu i na zaštićena područja, mi bi trebali to iskazati kao jedan primjer gdje je nešto krenulo po krivu i razmislimo i o slučaju u Poljskoj Rasputin dolini gdje smo imali veliku pobjedu gdje E, smo imali, e, očuvali ovo predivno prirodno područje u Poljskoj na reakciju građana. Hvala vam kolegice. Imamo još jedno javljanje za riječ. ja sam arhitekt, profesionalni pohlad je taki, že predošetkom Htjela bih vrlo kratko reći, arhitektica sam i sa stručnog stanovišta morate uzeti u obzir mišljenje ljudi koji će ondje e, živjeti jer mišljenje predstavnika vlasti ili nekoga tko je uključen u izgradnju projekta živi stotinama kilometara dalje i donosi nije u redu da donosi odluke samostalno koje će utjecati na život ljudi. Dakle, okoliš se nikad neće moći sanirati. mišljenje ljudi koji će ondje živjeti je ono što valja uzeti u obzir bilo da je povoljno ili nepovoljno, a ne mišljenje ljudi koji žive stotinama kilometara dalje u Briselu ili drugdje, to je neodgovorno jer oni doista ne mogu ocijeniti realnu situaciju. Hvala. Grazie. E, allora, per la Hvala vam. Jedna minuta za repliku podnositelja predstavke. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni. Zahvaljujem. Ono što želim još reći u ovom predmetu. U okviru ovog postupka nije bilo službenog saslušanja e, u 11. E, mjesecu 2011. bile su konzultacije sa e, organizacijama civilnog društva, ali nije bilo zapisnika i e, već su se zastupnici vlasti, predstavnici vlasti dogovorili s Briselom, a mi nismo niti znali koje e, su dokumente trebalo još, e, što je tu bilo ponuđeno, koji su dokumenti potpisani. Civilno društvo nije bilo o ničemu obaviješteno A bilo je 21 predstavnika udruga civilnog društva koje su se uključile u ovaj proces konzultacija i imali su dojam da se tu više ne može ništa učiniti i da to daje loš e, znak i za budućnost kad se treba dići glas protiv nečega, a i e, mađarski javni pravobranitelj tada nije ništa na to rekao i uopće nije reagirao na cijelu situaciju. I Također o, e, bi možda odbor Envi Europskog parlamenta trebao to pogledati jer tu se radi i o stručnim pitanjima, na primjer e, po pitanju alternativa i preispitivanju alternativnih lokacija, e, je li to propisno provedeno i također studija utjecaja na okoliš je li ona propisno izvedena i tako dalje. Hvala non credo che dalle informazioni che abbiamo ricevuto noi... Ne vjerujem da iz dostupnih informacija ovu temu možemo smatrati iscrpljenom s obzirom na prijavu koju smo dobili, a to je naglasila i kolegica Oken. Komisija bi trebala pogledati slične slučajeve kojima se bavila na različit način, te nam pomoći da odgovorimo na prijave koje su podnesene i to vrlo precizno od strane podnositelja predstavke. Osim ako naš odbor već nije dobio mišljenje o tom pitanju, bilo bi dobro prihvatiti poziv gospodina Zaka i predstavku putiti odboru ENVI kako bi oni produbili proučavanje ovog pitanja. S obzirom na intervencije kolega, ostavila bih otvorenom ovu predstavku, postavila bih pitanje Europskoj komisiji kako bi nam ona točno odgovorila na sva ovdje postavljena pitanja, moja eventualno revidirala neke svoje stavove, te bih naknadnu dokumentaciju uputila odboru ENVI i zatražila od njih mišljenje. Ukoliko nema primjedbi. Na ovaj, sada bih zatvorila ovu točku dnevnog reda. Još jednom zahvaljujem podnositelju predstavke te prelazim na iduću točku dnevnog reda, a to je predstavka 1342 iz 2011. koju je podnijela gospođa Gramatski, riječ je o njemačkoj državljanki, koja nam je podnijela prijavu u ime ornitološkog društva o kršenjima okvirne direktive o vodi, direktive o odgovornosti za okoliš i arhuške konvencije. U ime podnositelja predstavke riječ ima gospođa Ortega koja će nam predstaviti prezentaciju u PowerPointu. Imate riječ na pet minuta. Eh, bueno, es imposible explicar en cinco minutos más de años. U pet minuta je nemoguće objasniti što se dogodilo unazad e, deset godina. Riječ je o dugom vremenskom rasponu, a vremena je malo. Govorimo o laguni koju vidite ovdje na na slici. Ona se nalazi u području Gibraltara. Nalazimo se na ovom dijelu Europe. To je svojevrsno raskrižje ptica na putu iz Afrike i u Afriku. One kada slijeću u ovim krajevima gnjezde se u ovim močvarnim područjima. Ovdje možete vidjeti zračni snimak tog područja. Vidite, možete vidjeti Možete vidjeti ta područja na slikama. E, to je područje poznato po svojoj bioraznolikosti. Nalazimo se dakle na svom svojevrsnom raskrižju migratornih tokova ptica. Međutim, u istom području, nažalost, imamo rudarsko iskorištavanje područja i što se događa? On ovim iskopima se pokušavaju zatrpati područja na kojima se zadržavaju ptice. Ovdje vidite vodene tokove koji su tri put veći od površine Brisela. To je područje podzemnih voda. Ovdje vidite i zagađenje podzemnih voda na ovoj slici. Pokazao sam područje iz 1980. godine. To je područje izloženo rudarskim aktivnostima, nisu izrađene studije utjecaja na okoliš. Potom imamo područje Huerta de las Pilas. Dakle, imamo stanje iz 2003. dok se sa iskopima počelo od 2002. te od tih podataka nema puno koristi. Ovdje potom treće područje za koje također nemamo studiju utjecaja na okoliš. To ne možemo imati dobar pregled stanja. Ovdje je slika skinuta sa Google Mapsa, uslikana 5. srpnja 2003. Ta, za, je, za taj datum je vezana i studija utjecaja na okoliš, a iako se radi o rudarskom području nije izrađena odgovarajuća studija. Ovdje imamo logo udruge FAPAXA koja je nastala promijeniti stanje na terenu, međutim nije uspjela. Tijekom godina područje lagune se koristilo kao ilegalno odlagalište otpada, to je dovelo do velikog zagađenja. Ovo je stanje iz 2011. u faza pred projekta a u ožujku 2011. i komisija nije odgovorila na pitanje koje je naša udruga postavila. I zanima nas koji je stav španjolskih vlasti u ovom području, hoće li zatrpati ovu lagunu. Pokušavamo sada to zaustaviti uz, ozre, uz određeni pritisak, međutim imamo jako malo službene podrške. Imamo desetke um, prijava od strane tužiteljstva koje se međutim ne, ne raspravljaju, ne uzimaju se u obzir. Brojno su se pitanje otvorila nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, međutim oni još uvijek nisu na dnevnom redu. Administracija prebacuje ovaj, e, ovu vruću temu sa jednog sektora na drugi. A u Europi se govori o primjeni Arhuške konven, konvencije. Međutim, ona je u ovom konkretnom slučaju prekršena, ne, ne poštuje se. Ove godine se je vlast istaknula da će promijeniti planove restrukturiranja ovog područja, međutim to, se, to nikad nije stupilo na snagu. Utvrđeno je da projekt sanacije nije u skladu sa europskim propisima. Vidimo da imamo sada stanje na terenu koje nas dovodi pred svršen čin. Nikad nisu izvršena mjerenja kakvoće zraka, niti bilo kakva druga testiranja ili mjerenja. Nisu posađena nova, nova stabla, nije se izvršila analiza vode. Komisija je zanemarila našu prijavu na osnovu Arhuške konvencije koja se tiče na određene rudarske operacije. Ovdje govorimo o području migracije ptica, području zaštite voda, Bilo bi najbolje kada bi netko iz komisije posjetio ovo područje i vidio što se događa na terenu. I zato vam želimo zahvaliti što ste nas uvrstili u moguću lokaciju posjeta. Mi vodimo trenutno kampanju koja se tiče ovih pitanja na području Gibraltara. Na ovom području su u močvarnim područjima gnjezde brojne ptice. Hvala vam. Hoće li netko uzeti, hoće li netko javiti za riječ? Prije nego što se jave kolega iz odbora, jer nešto ja, obratit će nam se predstavnik Europske komisije. Hvala vam. Kao što je istaknula podnositeljica predstavke. Ovdje je riječ o iskorištavanju rudarskog područja San Bernabe u Andaluziji. Podnositeljica prijavljuje negativne posljedice sanacije ovog rudarskog područja, rudarskih operacija i nedostatak brojnih dozvola koje su trebale biti izdane, međutim nisu. Komisija je bila upoznata s ovim slučajem kroz jedan zahtjev za pisanim odgovorom iz 2011. godine i na osnovu tog upita komisija je pokrenula istragu putem projekta U-Pilot i u vezi s ovim dosijeom se u više navrata obratila španjolskim vlastima, tražeći da se utvrdi činjenično stanje. Tražila je također da se da španjolska vlast da podrobne podatke o poduzetim mjerama. Europska komisija u, može intervenirati samo u području na kojem se primjenjuje europsko zakonodavstvo te nema mogućnosti istraživati situaciju na terenu. Međutim, na raspolaganju su joj informacije koje proizlaze iz predstavke. Osim toga, ona se u svom radu služi i izvješćima koje su podnijele španjolske vlasti. Zato tu svrhu su poslužili dokumenti koje je komisija dobila od regije Andaluzije. Tu želim sintetizirati odgovor španjolskih e, vlasti. Ovaj projekt e, rudnika za vezi s ovim projektom rudnika izrađena je studija utjecaja na okoliš koja je odobrena 2003. godine od strane gradskog vijeća grada Kadiza i ona je objavljena u službenom glasilu te općine 5. srpnja 2003. Ona je izrađena u skladu sa direktivom 85337. Umeđu vremenu je ona promijenjena i to 2005. godine. Na osnovu dostupnih informacija od strane regionalnih vlasti, dozvolu za iskorištavanje Dozvola za ovo za iskorištavanje ovog rudnika je izdana 2011. i trenutno se to područje sanira i to upravo od strane općinske vlasti. obzirom na postojeće propise, tvrtka koja se bavila iskorištavanjem ruda u tom području dužna je sanirati rudnik po završetku svojih aktivnosti. Kada je riječ o europskim propisima koji se tiču zaštite okoliša, zaštite ptice, direktivi Habitat, ova područje se nalazi u području Nature 2000, Mm, s tim u vezi Europska komisija je već pokrenula čitav niz prijava protiv španjolskih vlasti. 27% španjolskog e, teritorija nalazi se unutar mreže Natura 2000. Prema španjolskim regionalnim vlastima tamošnje močvarno područje koje se iskorištavalo u svrhu ruda nakon tamo zabilježenih aktivnosti nije više bilo u dijelom mreže Natura 2000. Evropska komisija sa svoje strane nema mogućnosti provjeriti istinitost ovih, ovih tvrdnji. I zato ovo područje ne potpada pod članak 6 direktive Habitat, koji su od izuzetne važnosti za zaštitu ptica selica. Nadležna općina je komisiji dostavila čitav niz dosija koji se tiču djelovanja tvrtke na tom, koja je na tom području imala rudarsku koncesiju. To su dokumenti koji su stari više od deset godina. Mi smo zabilježili sve dostupne informacije. Nakon toga su službe komisije analizirale situaciju, a Europska komisija treba voditi računa o poštovanju europskim propisima. Mi se ne možemo u svom radu baviti djelovanjem privatne tvrtke koja ne slijedi zakon o zaštiti okoliša. Time se trebaju baviti nadležna tijela koja moraju prisiliti ovu tvrtku da se drži zakona. Nakon što smo proučili sve podatke, službe komisije nisu utvrdile da je došlo do kršenja propisa i zaštite iz područja zaštite okoliša. Evo, tu informaciju smo htjeli podastriti podnositelju predstavke istaknuti da smo od nadležnih e, španjolskih vlasti tražili da se pozabavi ovim slučajem i informira nas o tome koji su rezultati sankcija koje su zadane, koje su bile izrečene protiv ove tvrtke. Hvala vam. Hvala vam. Zahvaljujem podnositelju na predstavke, na svim informacijama koje su nam dostavili. Postoje neki aspekti koje želim naglasiti. Prije svega neke stvari mi nisu sasvim jasne. Predstavnik komisije inzistira mnogo na činjenici da komisija ovisi o informacijama koje joj daju španjolske vlasti. Veli da komisija ne može sama pokretati istrage. Dakle, komisija nije dobila informacije koje se tiču sanacije, niti informacije nadležnog ministarstva. Kada govorimo o rudnicima i sanaciji, ove jame se trebaju popuniti, zatrpati. I zanima me što se čini po tom pitanju. To su informacije s kojima ne raspolažemo. Imamo više javljanja za riječ, imat ćete priliku reći što mislite, to na kraju rasprave, Za to što moramo slijediti svojevrsni redosljed, kaže predsjedavajući. Na postavljena pitanja u raspravi, potom će komisija dati odgovor. Ali što se tiče plana sanacije, podnositelj predstavke nam je dao neke podatke. Ukoliko on ima neka saznanja o ovom planu sanacije, za koju komisija tvrdi da nije upoznata s njim. Ovdje kada govorim o ovim jamama, koje bi se možda mogle iskoristiti u neku drugu svrhu. Čudno je čudna opća ideja da se poželilo uništiti ovako vrijedno prirodno stanište. Čudno da bi takav zahvat mogao biti održiv i ne znam da li postoji neko privremeno izvješće o tom pitanju, o tome je li o tome ili moguće zatražiti mišljenje gradskog e, vijeća koje je dalo koje je, bilo odgovorilo na komisijne upite. Dakle, držim da bi se ova, ova predstavka trebala zadržati otvorenom, zato što imamo brojna otvorena pitanja, potrebni su nam jasni odgovori, a i mi sami moramo postaviti još čitav niz pitanja komisiji. Ali ne samo komisiji, već i općinskim vlastima. Moramo biti jako brzi, imamo vrlo malo vremena na raspolaganju. Komisija spominje samo studiju utjecaja na okoliš. E, htio bih vidjeti da komisija uzme u obzir studiju koja je unijela nove elemente i koja uzima u obzir nova pravila, objektivnost onoga ko izrađuje studiju, drugo, obvezno sudjelovanje dionika, nevladinih udruga, javnog mišljenja i tako dalje, bilo pojedinačno ili na organizirani način. Treće, gdje je tu načelo prema kojem zagađivač plaća? Potrebno je sanirati e, okoliš i kažu da će to učiniti, no oni to ne čine dobrovoljno postoje jasne odredbe i obveze koje su dio studije o utjecaju na okoliš na početku postupka i jedini način na koji to mogu učiniti jest da na pravilan način e, sprovedu u dijelo ono što su izrekom rekli da će učiniti što je izrikom dio studije oko, utjecaja na okoliš i želim vidjeti provedbu te ocjene i na koncu činjenica je da se ne možete pouzdati u cijelosti na jednu stranu, odnosno na informacije koje dolaze samo s jedne strane, neovisno o tome tko je ta strana, bilo da je riječ o podnositelju predstavke ili o poduzeću ili pak vlastima. Vaša je dužnost provjeriti ili čak i dva put provjeriti kako biste bili sigurni da je ocjena postupka usklađena sa uvjetima europskog zakonodavstva. U suprotnom izgubljene smo. Upravo je to razlog zašto je parlament odlučio usvojiti novu direktivu i naglasiti te obveze, jer je država jednostavno propustila e, sprovesti te obveze u dijelo i obvezuju je ih samo ona obveza da je potrebno e, dobro postupati i učiniti zapravo uvjete povoljnima za ulagatelja. Postoji jasna odredba u, da u ocjeni, u studiji utjecaja na okoliš da ulagatelj mora navesti iznos novca koji će potrošiti na sanaciju. I mi želimo vidjeti da ste to izmjerili i odredili na temelju postojećeg zakonodavstva. Hvala vam. Komisija. Želite li nešto dodati u odgovoru na ove argumente? Želimo samo istaknuti ono što je već odbor rekao. Da, Komisija naravno se ne može pouzdati isključivo u informacije koje dobiva od španjolskih vlasti i koristi se i informacijama iz drugih izvora, odnosno drugih stvara. U ovom slučaju tvrtka ima obvezu e, sanirati područje nakon završetka projekta i e, tu obvezu im je e, nametnula španjolska vlada. Nadležne španjolske vlasti e, prate projekt i osobito kad je riječ o upravljanju otpadom, rečeno je i navodi se da je područje pretvoreno u nelegalno odlagalište otpada. U osnova u svakom slučaju mi ćemo e, istražiti taj problem u našoj komunikaciji sa španjolskim vlastima. Informacije koje su različite vlasti, odnosno Španjolskoj dostavile, imamo tako od e, vodoprivrede Andaluzije, imamo dokument koji e, kaže da je porijeklo ove vode, e, odnosno da je ta voda porijeklom iz rijeke. I kada vidite e, ovakav dokument, tko ga je poslao, a znamo da govorimo o Španjolskoj koja e, to je država u kojoj vlada odnosno u kojoj se ljudi stavljaju pred svršen čin. ljudi žele vidjeti da se primjenjuje odredbe o zaštiti okoliša. Voda je javno dobro i sada ovdje imamo ogromnu vodoslivno područje koje je u opasnosti od zagađenja, gotovo je trostruko veće od površine Brisela recimo, moguća je i stambena gradnja u blizini i hoće li u stambenim područjima se voda za piće crpiti iz e, ovih podzemnih voda? Riječ je također o području kroz koje prolaze ptice selice na putu za Njemačke. Mislimo da jednostavno netko iz komisije treba posjetiti to područje i vidjeti, a ne samo se osloniti na e, tvrdnje španjolskih vlasti. Hvala lijepa. Htio bih reći da imate pravo e, reći što želite, odnosno da u Španjolskoj nema vladavine prava i možemo se razlikovati u našem mišljenju. E, naravno imate pravo prosvjedovati kada stvari ne idu onim smjerom kojim želite, no tvrdnja da Španjolska nije država koja e, ima vladavine prava škodi Španjolskoj. E, dopustite da kažem još jednu stvar. Rekli ste predstavka bi morala ostati otvorena dok se komisija njome bavi. No valja podsjetiti na informaciju koju smo dobili i od vlasti u Algesirasu iz Andaluzije, da li su oni su se zahvalili smo se institu, odnosno zahvalili smo za informacije primljene od tih dviju razina vlasti. govorimo o tome što je potrebno učiniti kad je riječ o ovoj rudarskoj tvrtki. Komisija je zatražila dodatne informacije kako bi dala svoje e, mišljenje na temelju informacija. Tih informacija možemo ponovno sagledati stvar u svjetlu tih dodatnih e, informacija. Da li bi to bilo prihvatljivo? Samo dvije sekunde. Osobno sam mišljenja da imamo dvije važne teme. Jedno je plan sanacije, koji su njegovi ciljevi i drugo je izvješće u kojem kažu da održivost močvare odnosno da močvara dugoročno nije e, održiva. Želio bih znati nešto više o tom izvješću. I e, zamolio bih komisiju da izađu u susret tom zahtjevu. Hvala lijepo, zahvaljujemo podnositelju predstavke, prelazimo na, sljede, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Čekamo podnositelja predstavke on the floor and to finish with my report or you prefer continue report first? First, okay. Me dicen que, que sigamos con el, orden del, con el punto del orden del día como estaba previsto. Eh, informe sobre la... Eh, nastavimo sa sljedećom točkom. To je izvještaj e, posjeta Grčkoj u svrhu prikupljanja činjenica. E, Imamo ovdje podnositelje izvještaja. Pred sobom imate dokument. Riječ je o dokumentu na engleskom jeziku. Prilično je opsežen. Imamo samo pet minuta na raspolaganju da se njime pozabavimo. E, poslije ćemo na sastanku koordinatora e, dogovoriti odnosno imamo sastanak još poslije koordinatora. Imamo popis različitih predstavki koje dolaze od grčkog podnositelja kojim nas e, traži, odnosno kojim nas je zatražio da posjetimo Grčku i e, sagledamo o specifične probleme koji se odnose na odlaganje otpada, odnosno odlagališta, u različitim dijelovima Grčke i možete vidjeti u uvodnom dijelu koliko smo različitih predstavke primili, od koga su stigle i odatle smo i na temelju toga smo sastavili izvješće o tome što se dogodilo kad smo na posljedku posjetili Grčku, odnosno spomenute lokacije. Imali smo e, delegaciju i posjetili e, te lokacije u Grčkoj, Atenu i drugdje. U Ateni smo imali prilike razgovarati sa nadležnim vlastima. Razgovarali smo sa lokalnim vlastima, u ovom slučaju sa državnim, uključujući s ministrom za zaštitu okoliša. Sve te podatke imate tu u spisu. On nam je izložio svoje viđenje situacije a također smo mogli razgovarati, imali prilike razgovarati sa lokalnim vlastima. Posjetili smo grad Maraton i ondje razgovarali sa ondašnjim vlastima, te posjetili ta odlagališta. Riječ je zapravo o golemoj planini otpada. I podnositelj predstavke e, govori o problemima koji, koji svi imaju izvorište zapravo u tom odlagalištu. Također vas želim podsjetiti da smo, odnosno reći vam da smo drugog dana posjetili Arkadiju Atlantiku, drugo područje gdje smo se susreli sa gradonačelnikom i održali sastanke sa različitim e, vlastima, predstavnicima vlasti i podnositeljem i uspjeli smo dakle razmijeniti mišljenja sa podnositeljima predstavke, ali i sa e, različitim tijelima vlasti o problemima s kojima se suočavaju. Zatim smo se vratili u Atenu i ondje se zaustavili kod još jednog odlagališta otpada u blizini Atene gdje se otpad e, iz Atene šalje, a nakon toga smo i sami mogli vidjeti što se događa na tom odlagalištu. Trećeg dana, kao što ćete vidjeti, e, čitajući ovo izvješće, išli smo na krv, na otok Krv. Nakon što smo obišli različita odlagališta, brodom smo se uputili na Avkini, gdje smo se susreli sa lokalnim vlastima. Primili su nas u gradskoj vječnici. Ondje su nas E, smo imali pratnju. Posjetili smo još jedno odlagalište otpada. En este, Ali o svemu tome pojedinosti ćete naći u izvješću koje je pred vama htio bih zahvaliti izvjestiteljima. Došli smo do niza zaključaka na kraju i dali smo neke preporuke. Mislim da su za nas zanimljivije preporuke. Već je vođena rasprava o ovoj temi, temi odlagališta. Gospodin Baldini će nam dati više informacija Dakle, dajem riječ gospodinu Baldiniju. uključujući vaše preporuke i zamisli. Izvolite. Original tekst in English, ma meglio che in italiano. Imamo originalni tekst na hrvatski. Naime, e, ja sam već govorio o tome kako je kvalitetno organizirana ova misija u Grčko i zahvalan sam predsjedniku delegacije koji nas je doista sjajno vodio u e, taj vrlo ja bih rekao zahtjevan niz e, saslušanja peticionara ali isto tako čitavog niza institucija. ja naime da ne oduzimam dragocjeno vrijeme imam jedan prijedlog jedan ja bih rekao prijedlog amandmana koji se nekako nadovezuje na taj kvalitetan posao i preporučuje da za jedan dio dakle e, vezano za odlagališta u središnjem peloponezu koji se meni činio ne zato što drugo ne bi bilo bitno nego mi se činio posebno zahtjevnim posebno teškim osobito iz razloga veoma velike tonaže azbesta koje su deponirane na kraškom terenu koji je kao što znadete ovaj, propušta eh, i u podzemne vode to je karakteristika većine mediteranskog eh, kraškog terena propušta zagađenje i onda sam u tom smislu eh, tražio da bi bilo veoma dobro da se na tom samom mjestu zapravo preporuči jedan jedna europska pomoć jer je to posebno hitno. Dakle, drugdje je također hitno, ali na tom mjestu gdje postoji dugoročna mogućnost zagađenja podzemnih voda sa jednom tako opasnom, ali ogromnom količinom azbesta, onda je drugih sredstava, smatrao sam da je bilo bitno da se tu učini jedna posebna kontrola i da europska unija pruži pomoć koliko je moguće lokalnoj samoupravi a uglavnom se radi zapravo o elektroindustriji da se e, ti e, recimo ta situacija što hitnije popravi jer može izazvati nesagledive posljedice što se tiče zdravlja i podržavam u potpunosti ovaj posao koji je vodio naš predsjednik delegacije i drugi članovi i zahvaljujem grčkim kolegama na velikoj pomoći mislim da je odrađen jedan veoma kvalitetan posao hvala Gracias, Marino. Eh, vamos... Hvala. Više sudionika se javilo za riječ, međutim uskoro trebamo započeti sa sastankom koordinatora, te dajem riječ kolegi Huntisu kao prvome. Hvala vam, vrijeme radi protiv nas i nikad ga nije dovoljno. Želim istaknuti neke primjedbe kojima bismo mogli poboljšati tekst. Prije svega, zbilja smo napravili dobru stvar što smo se uputili u Grčku posjetili smo upravo ta područja u kojima postoje veliki problemi. Posjetili smo regiju Fili koja nije bila obuhvaćena predstavkom, te na osnovi toga možemo izvući neke, neke opće zaključke o načinu na koji se upravlja odlagalištima otpada u Grčkoj. Međutim, moramo biti svjesni toga da ćemo dobiti čitav niz predstavki koje će nam biti upućene, zato što smo na neki način tek započeli rad na ovom području. U izvješću se ističe da dionici, potpisnici, građani koji smo posjetili, da na nas gledaju kao na vrsnu nadu za svoju budućnost. I da skratim, vidimo da imamo zajednički nazivnik koji povezuje sve posjećene regije. To su upravo podzemne vode. Na otoku Rodosu smo imali opadanje razina vode Imali smo probleme koje je uzrokovala koji je uzrokovao isticanje rijeke koje je uzrokovala ljudske i materijalne žrtve. Dakle, dolazi do ovakvih posljedica. Mi betoniziramo, gradimo, međutim potom vidimo u igri su životi i smrti ljudi. To dokazuju razni tragični događaji. Potrebno je pokazati veći senzibilitet kada je riječ o studijama koje se moraju obaviti. Četvrta primjedba. Na osnovu onoga što smo vidjeli, na osnovu dokaza koji su nam pokazani, imam više zaključaka, a vlasti nam ne govore istinu. I rekao bih da u tekstu ne smijemo istaknuti da su načinjeni koraci unaprijed, kao što je to kao što su to tvrdili predstavnici vlasti. Naprotiv, vidjeli smo slučajeve koji su se, koji, su se istakli kao pozitivni primjeri odlagališta kojima se sada reciklira otpad. Želim nešto istaknuti. Kada je riječ o reciklaži otpada. To se zbilja u Grčkoj zapravo ne događa. Onaj ko to čuje u Grčkoj, on se jednostavno počne smijati na takvo nešto. A tu je odgovornost Europske komisije. Ne znam je li ovdje netko nazočan iz komisije ko nam može odgovoriti. Pitanje koje se nameće je je li došlo do kršenja čitavog niza propisa kada je riječ o upravljanju otpadom. Kada se govori o bacanju smeća, u Grčkoj ne vidimo razvrstavanje različitih vrčka otpada. Imate samo jednu kantu za smeće u koju bacate sve vrste otpada. Dakle, to ide sasvim protiv onoga što su istaknuli predstavnici vlasti koji govore počeli smo sa diferencijacijom otpada i sa reciklažom. Pa to je, to je laž. Potom je tu pitanje regije Gramatikos blizu Atene. Riječ je o jednoj mojoj preporuci. Imam raspoložen sa podacima koji se protive onome što tvrde grčke vlasti. Dakle, nikakva reciklaža se tamo ne događa. Postoji jedna praznina u našem izvješću. Nismo dobili odgovore grčkih vlasti na neka pitanja, ali na osnovu odgovora koji smo dobili, pa ti odgovori pokazuju da je istina ono što su naveli podnositelji predstavke. Kada je riječ o dodjeli koncesija, nije se vodilo računa o izmjeni zakonodavnih propisa. To su priznale i same vlasti i to se mora zabilježiti. Mogli bismo zaključiti da, postojala je koncesija, po njoj smo djelovali, međutim ne, došlo je do revidiranja te koncesije prema direktivi iz 2008. Direktivi o kojoj se moralo voditi računa. U zoni gramatikona su se izvršile određene iskopavanja i mjerenja. Ljudi koji su sudjelovali u tim mjerenjima nisu došli na ove susrete na kojima smo razgovarali sa vlastima i nisu mogli reći što su utvrdili. Potom se događa da se jednostavno neke, neki izvori voda betoniraju, zatvaraju i to dovodi do naknado, do šteta u zoni Levkimi vidjeli smo jedno malo jezero. Netko je rekao da je riječ o kišnici, međutim to nikako ne može biti točno. Ja ću vam pokazati jednu studiju instituta Ingme koji će dokazati da je tamo zapravo izvor vode. Dakle, nije riječ o kišnici, nego o izvoru vode. Problem su Problem sa vodonosnim slojevima je što se rade iskapanja bez dozvola, bez studija koja potom dovode do tragičnih posljedica. To ne vedi samo za Grčku. Moramo istaknuti da postoje ovi nezakoniti zahvati u okolišu, da postoje posljedice kojima treba voditi računa. Moramo ispraviti ove pogreške u brojnim slučajevima. Ukoliko se kopa, naročito u zoni gramatikos, treba uzeti u obzir mišljenje stručnjaka i ovdje ću se za, zaustaviti jer vidim da su se brojni kolege javili za riječ. Nadam se da ćemo dobiti neke odgovore komisije na neke od istaknutih pitanja. Uno, la señora Auken ha pedido también la palabra, Margaret. Just very briefly. Yeah, yeah, yeah, just question. Eh, listen to, to this thing that I'm going to... Evo, evo, samo vrlo kratko. E, dakle, imate dvoje podnostelja predstavki, a Imamo i još e, između ostaloga e, podnositelja predstavke koji čeka svoju točku e, dnevnog reda. Imamo i provoditelja samo do 6.30 i još imamo sastanak koordinatora i samo evo malo da vidim kako izgleda situacija. Dakle, moramo jednostavno nastaviti zbog toga što su podnosili predstavke ovdje, ali hoćemo li nastaviti sa, nastavkom, sa sastavkom koordinatora kasnije ili ćemo se sutra sastati sa koordinatorima? A, dobro, vidjet ćemo. Idemo, ići, idemo dalje onda dok ne završimo. Evo, samo vrlo kratko jedna rečenica u ime Geralda Hefnera koji E, nije mogao biti ovdje zbog problema sa letom koji ne može doći na vrijeme i šalje svoj e, svoje pozdrave, pokušat će doći do vas i kasnije. Htio je biti ovdje i zadovoljni se što je, ali e, evo ispričava se, evo nije njegova krivnja što nije ovdje. Eh, thank you, Margaret. Eh, Zahvaljujem. Gospodin Andrakis. Zahvaljujem. Mislim da je ovo e, doista vrlo važna inicijativa, ovaj naš posjet e, i što smo bili tamo i svi koji su sudjelovali u izaslanstvu vidjeli su koliko je težak i obsežan ovaj problem koji se ovdje odnosi posebice na okoliš. Ali svakako postoji još e, niz sličnih slučajeva koji su još i gori i puno teži kao na primjer e, govorimo o rudnicima zlata e, koji također su jedan primjer, ali ima i niz drugih primjera. I uvjeren sam da, u budućnosti ćemo imati još molbi za intervencije i posjete, posjete. I ja također smatram da su nam e, Grci nisu baš rekli cijelu istinu u vezi ovih tema s kojima su se E, se izveslanstvo bavilo tijekom svog posjeta. Na primjer, jedan primjer e, e, je Nida Sangolida gdje tu nije uopće bio dozvoljen posjet izaslanstvu. Imamo opis situacije koju smo dobili, na čemu također zahvaljujem. Mislim da su tamo dobro opisani problemi u regiji, ali naš odbor mora doista na, e, inzistirati kod nadležnih tijela upravo na tome da se može e, posjetiti upravo ta mjesta na koja se odnose peticije. A to se odnosi i na e, ovu potpuno neprihvatljivu situaciju i situacije sa 40 tisuća vreća smeća koje se samo e, odbacuju na divlja odlagališta u okolišu. I ovdje e, moramo dobiti odgovor i moramo ustrajati na tome. A što se tiče ovih e, zaključaka iz izvještaja, neki su točni, mislim, nešto od toga je točno, ali najveći problem koji imamo u Grčkoj je taj da se ne radi sad ovdje o solidarnosti, kao što mnogi tvrde, nego a to e, također to treba e, posebice naglasiti i reći, upravo je duboko ukorijenjeno nepovjerenje e, ljudi prema političarima. Naime, ljudi građani ne vjeruju da političari mogu riješiti njihove probleme. Upravo je to glavni i temeljni problem. I upravo ta anarhični razvoj koji posebice je E, koristio političarima i nekim drugim <laughs> europskim zemljama, ali upravo na taj način ne mogu se riješiti problemi okoliša. E, I e, treba nam vrlo strogi nadzor razvoja u kome će se to smjeru razvijati i kako će se to doista primijeniti. Mislim, doista ovdje trebamo uključiti ljude kako bismo pronašli rješenja, kako bismo mogli e, zajedno sa poslodavcima naći odgovarajuća rješenja. I e, hvala vam. E, to je naravno istina, ali ne, mogu svud, ne možemo svuda otputovati. Trudili smo se, ali eto. Međutim, mislim evo da smo doista putovali i preko kopna i mora i pokušali smo posjetiti što više možemo znamo da ima još predstavke i znamo da ima još mjesta i zajednica i to isto znamo, ali naše vrijeme je ograničeno i mislim da smo se doista jako trudili i pokušali smo ništa ne prepustiti e, slučaju. Dobro. A sada e, e, sljedeći govornik. Izvolite. Poštovani gospodo, u ime svih e, ljudi iz Krfa, sa Krfa želim e, vam doista zahvaliti na ovom golemom e, poslu koji ste obavili povodom svog posjeta. I doista nikada to nismo ranije vidjeli da tako golemi e, parlamentarni odbor doista putuje na listo mjesta e, k nama i da na samom licu mjesta e, pozorno ispituje sve probleme. Zahvaljujem u ime svih stanovnika te regije. Doista ste došli tako blizu građanima, ali odbor za predstavke morao bi si postaviti sljedeće pitanje. Zašto su podnositelji predstavke e, i predstavke postavili ove predstavke. Zašto e, smo to mi? Naime, kolega i ja e, nismo ni na koji način povezani sa državnim aparatom, volimo svoju domovinu, svoju Grčku i upravo zbog toga uvijek pokušavamo učiniti sve što možemo za svoju zemlju. Upravo je to pozadina naše, naše predstavke. Znači nikad u mom vrtu, nikad e, u mom e, vrtu je ono što znamo svi, to kažu svi, to je, to je najjednostavniji način, mislim, e, a da se ne ide u detaljno ispitivanje činjenica. Imamo studije Hidrološkog instituta i svih drugih koje niti komisija, niti nadležne vlasti ikada su pogledali, uskoristili ili uzeli u obzir. Nismo došli ovdje zato što ne želimo imati u našem vrtu otpad, nego što mislimo da razni postupci e, grčke države e, provode se samo prema političkim kriterijima E, i ministar e, bi bio primjer za to, ali mislim jedan e, od na primjer samo jedno ime želim čuti samo jedno ime jednog člana parlamenta ili političara koji ima otpad ili odlagalište otpada 130 metara od svog prozora i znamo naravno da se postupak vodi pred europskim organima i nismo zato odmah reagirali jer smo se nadali da će problem s otpadom novim e, uredbama i novim direktivama biti riješen, ali tu smo se lijepo prevarili. Jer prije nego što su još krenuli ovi radovi, e, još 2008. smo došli ovdje i iznijeli svoje argumente i e, također smo se ovdje pozvali na princip predostrožnosti i upravo taj princip predostrožnosti e, bi trebao e, stajati i prije izrate e, zakonodavstva na europskoj razini. Ali ispada da prvo treba napraviti zagađenje pa onda se baviti pitanjem šta, će, šta ćemo onda s time. A to nije princip predostrožnosti i sprečavanja. Dakle, dame i gospodo, kolege zastupnici, E, mi nismo ovdje još jednom zato što ne želimo otpad u svom dvorištu, nego zato što doista smatramo da Europska unija e, ima i prema tome svoju odgovornost. Evo kratak primjer. Posebice u regiji Ipirosu, evo jedna slika gdje vidimo da smo doista tamo lili krv za Europu ovi su, e, ovi su ljudi 1940. dakle spretili, spriječili Njemce da uđu u Normandiju svom krvlju. I evo, e, ovo je inače slika Berlemona, e, moj otac je radio na gradnji. I zaista mislim stoga da zato imamo taj osjećaj možda krivice. Jer naime, ako e, da, Grčka nije stupila u Europsku uniju, ova djeca, a to su moji e, bratići, sestrična, ova djeca sigurno ne bi živjeli bolje. E, a situacija se, zahvaljujući Europi, ipak promijenila. I mi nismo došli ovamo, zato još jednom što ne želimo E, smeće u našem dvorištu, nego što želimo, što smo obvezani europskom vizijom, vizijom Europe i želimo državu koja će preuzeti odgovornost i da, da, evo, evo, skoro još minutu, još minutu. Ali, evo, kad sam ja poslao ove slike komisije, rekli su mi, ali dobro, to nije dokaz da su ovislik iz e, te regije. Mislim, i onda doista moramo e, e, pogledati i osigurati se da komisija igra neutralnu ulogu ovdje. I na kraju, poštovani odbore, nakon cijelih ovih postupaka ne smije biti dopušteno da oni koji nemaju pravo na kraju još slave i dobiju pobjedu to mi u Karbonariju, Lefkini i na drugim mjestima u Grčkoj moramo spriječiti, moramo imati mogućnost e, živjeti europsku viziju. Jer ovdje se ne radi samo o e, zagađenju i o otpadu, nego se radi o europskoj kulturi i radi se o građanima. I upravo o tome se radi to je ona greška koja je ovdje počinjena u vašem, e, vašoj prosudbi i u vašem mišljenju. Zahvaljujem, gospodin glikas Gospodin Gikas. Samo vrlo kratko, molim vas, doista nam je ponestalo vremena. Engleski? Da, izvolite, ali vrlo kratko. Pripremajući prezentaciju za današnji sastanak, odnosno pripremili smo prezentaciju, dopustite nekoliko minuta samo. You have the opportunity? Možete li samo nam dati kratki uvod, objasniti o čem je riječ? Htio bih se obratiti odboru. Athena i me o tehniku. Evo, prostite evo što je to toliko trajalo, ali eto, mi smo se sastali sa tehničkim savjetnicima i sa e, raznim drugim predstavnicima e, i potpisnicima, e, drugim, drugima koji su se po, priključili podnositeljima predstavke. Dakle, podupiram ono što su rekli prethodni govornici, te želim još e, e, dvije stvari dakle reći. A posebice e, posebnu sjednicu od 24.4. i 18. do 29. i razne osobe koje su bile prisutne na tim sastancima. Znači što se tiče gramatika na Atici. Gramatika je pod nadležnošću određenih tvrci koje proizvode tisuće tona, stotine tisuća tona, znači više od milijuna šesto tisuća tona e, otpada, smeća i pitanje je da li sav taj otpad e, doista završi ondje gdje bi trebao biti a što se tiče ovog reciklaže, to je samo marginalno prisutno, naime reciklira se gotovo ništa i e, tu ste vidjeli razna postrojenja, golema postrojenja i e, možda još jednom treba e, uputiti na uzroke, naime stanovnici tamo pate također zajedno sa njima. I svaki europski građanin proizvodi 500 kg smeća statistički gledano prema statistici Europske unije. Ali kod ovih stanovnika je zapravo da oni imaju više od 1000 uh, e, e, kilograma e, smeća proizvode bez recikliranja, a ta kvota mora biti smanjena. U gramatiku, kao što ste vidjeli, taj recikliranje je zapravo nula. Uopće ne postoji. od 20.500 e, tona godišnje 80% e, se termički obrađuje ili odlaže, a e, recikliranje gotovo da i ne postoji, znači godišnje. Kada pogledamo te brojke ukupno, onda dolazimo na goleme količine otpada koje se odlažu i kada se to proračuna po glavi stanovnika onda si moramo svakako postaviti sljedeće pitanje je li to uopće podnošljivo i izvedivo kad si čovjek na primjer predstavi da ti e, da ti pogoni samo se odnose na istočnu Atiku. Uopće nismo govorili sada o zapadnom dijelu. I ovdje e, se zapravo postavlja sljedeće pitanje. E, mogu li ti pogoni uopće učinkovito raditi e, u smislu komunalnog otpada i upravljanja komunalnim otpadom te postići ciljeve upravljanja otpadom Europske unije. Postoji jedna studija koja se odnosi na Portugal, Španjolsku, Italiju, Rumunjsku o upravljanju otpadom, a u Grčkoj je tako da smo mi gospodinu Damaskovu napisali pismo i pitali zašto i Grčka nije obuhvaćena ovdje, a dobili smo odgovor, dakle ove četiri jedinice pogona, ova četiri pogona predstavlja opasnost i njihov opis nije u skladu s e, dobrim, e, sa dobrim upravljanjem e, u javnoj službi. Dakle, Moramo sada vidjeti e, kako e, ćemo dalje. predsjedatelj kaže doista evo više vremena nemamo i moramo sada ovdje završiti. Evo dobro, upravo vraćam se sad na gramatiku e, i za gramatiku imam još e, samo dvije minute. Evo samo sam tu nešto pripremio, ali nemam vremena. Ali evo želim vam samo pokazati ovu sliku. Ovo je nakon e, ovih kiša u 11. E, mjesecu snimljeno, znači još to je počelo već e, zapravo početkom jeseni u rujnu i pogledajte do koje katastrofe je to vodilo. To su bile ove velike kiše koje su onda uslijedile u studenom i od jučer, na primjer jučer recimo kišilo E, e, jako doista velika količina opori nepala. I evo pogledajte e, za pogledajte ovaj zaljev. Evo kaže predsjedatelj, stavite slušalice da čujete što vam govorim. Zaista nam je žao, ali imamo još druge podnositelje predstavke, a već smo pola sati prekoračili svoje vrijeme. U 18.30 ostajemo bez prevoditelja i zato bi bilo najbolje da nam svoje argumente dadete u pisanom obliku e, tajništvu, a tajništvo će onda to predati dalje drugim e, e, izaslanicima. Pa molim, eto, žao mi je doista što smo vas morali prekinuti, ali sada doista moramo preći na sljedeću predstavku. E, britanskog podnositelja predstavke koji, e, čija se predstavka odnosi na javnu službu u Europi. Izvolite. Madam Gospodine predsjedavajući, uvažene kolege, ovdje je riječ o planu zapošljavanja. Predsjednik e, odbora je pisao predsjedniku ovog odbora da se snažno protiv, predsjednik parlamenta je pisao da se snažno protivi rezanju proračuna za zapošljavanje pod finskim predsjedništvom. Ovdje e, nije riječ o uštedama, već o zapravo pogodovanju multinacionalnim kompanijama naš je problem što imamo premalo, a ne previše regulative. Regulativa bez primjene stvara lažni osjećaj sigurnosti. U Briselu 100.000 radnih mjesta povezana sa Europskom unijom i institucijama. Ako izgubimo 5% radnih mjesta, odnosno rezanje proračuna bi imalo za posljedicu gubitak više tisuća radnih mjesta osobito s obzirom da su već provedena smanjenja e, plaća. Neki već primaju i plaću manju od nacionalne, one propisane nacionalnim e, zakonodavstvom. Ah, e, profesorica sa sveučilišta na Harvardu rekla je da ne zna gdje je u konačnici završio iznos novca predviđen za od premnine za srezano radna mjesta. Novac vjerojatno je izgubljen. Odnosno, e, utrošen je na strojeve, iako neke poslove i dalje obavljaju ljudi. uzimajući u obzir e, troškove privatizacije, za pretpostaviti je da će oni nastaviti rasti. A, što će biti sa privremenim e, e, zaposlenicima? Kako odbor može zanemariti činjenicu da su privatne tvrtke odgovorne svojim dioničarima, a ne E, poreznim e, obveznicima. 2004. već smo imali rezanje e, plaća, no u ovom razdoblju imali smo proširenje Europske unije sa 15 na 27 država članica, a zadržan je isti broj službenika. neki su jednostavno ukinuli prekovremeni rad, što znači da nemamo samo manji broj e, zaposlenih, nego imamo i zabranu prekovremenog rada. Ovaj parlament će biti sretan ako rezanje 5% radnih mjesta ne dovede i e, do pojačanih aktivnosti lobiranja po hodnicima. štednja, odnosno ovaj program štednja jednog dana mora završiti. Privlačim pozornost e, članovima odbora da prijedlog komisije nije prošao pravilan postupak jer je socijalni dijalog sa sindikatima e, i dalje bio u tijeku. su završene te konsultacije i nažalost taj dio je pod pritiskom bio zanemaren. Zahvaljujem na vašoj pozornosti. Hvala vam. Imamo kolege koji su se javili za riječ. Mi za ovo nismo kontaktirali Evropsku komisiju. Prebacili smo dokumentaciju odboru za proračune jer se to u njihovoj nadležnosti i dobili smo od njih odgovor da uzimaju u obzir sve ono što je istaknuto u predstavci koja je sada predstavljena. Dakle, možemo reći da je rad u tijeku i nadam se da ćemo uskoro dobiti odgovor od odbora za proračune. Ali njeni predstavnici nisu tu, kao oni predstavnici Europske komisije. Kolege, želi li se netko javiti za riječ? Ukoliko to nije slučaj, predstavka ostaje otvorena sve dok ne budemo imali odgovor odbora za proračune. I potom ćemo po njihovom odgovoru reći kako ćemo nastaviti. Za sad zahvaljujem podnositelju predstavke koji nam je postavio ovo pitanje, koji nam ga je sada predstavio. Sigurno je riječ o vrlo važnom pitanju i nadam se da ćemo dostići uravnotežen dogovor na rado sviju. I s ovom točkom dnevnog reda završava naš današnji sastanak, te želim zamoliti koordinatore da se zaustave još neko vrijeme, jer nas čeka sastanak kada se sala bude ispraznila.